Dobar dan. Dobar dan gospodine premijeru. Hvala vam što ste prihvatili poziv Europskog parlamenta. Što ste pristali doći razgovarati sa nama zastupnicima. Stav Španjolske o Europi je važan, a danas je i politički važan dan zato što evo suočavamo se s problemom Brexita ali za nas je važno razgovarati i o najvažnijim e, dosjejima Europske unije, a to su imigracija. Europski parlament je glasao za reformu Dublinskog sustava. Tražili smo od vijeća i zemalja članica da podrže naš prijedlog kako bismo napokon završili jednu vrlo dugotrajnu raspravu o izbjeglicama i e, njihovom premještaju. Zatim raspravljamo i o proračunu. Parlament traži više ulaganja sa 1,1 na 1,3. Tražimo više novca, da se može novac uplaćivati bez odobrenja zemalja članica, već kroz sustav vlastitih e, sredstava. To je za sada otvorena rasprava. E, zatim imamo i prijedlog za reformu e, samog parlamenta i njegova funkcioniranja. Nama je jako važno svim srcem braniti stav parlamenta, braniti europsku demokraciju. Evo, obilježavamo i 40. obljetnicu španjolskog ustava, ali i prvih izbora. Htio bih zahvaliti i pozdraviti ministra vanjskih poslova e, Španjolske koji je, gospodina Morela koji je bio i predsjednik ovog parlamenta. Hvala vam što ste došli. Signor gospodine premijeru, predsjedniče španjolske vlade. Hvala vam što ste danas ovdje i izvolite, imate riječ. Señor presidente del Parlamento Europeo gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine potpredsjedniče Europske e, komisije, povjereniče, dame i gospodo zastupnici. Golema je čast obratiti vam se. Želim vam iznijeti viziju Španjolske u ovoj strastvenoj raspravi o Španjolskoj, e, o budućnosti Europske unije. E, i kažem stranstveno je zbog toga što to stvarno smatram i iz vlastitog iskustva. 1986. kad je potpisano pristupanje Španjolske Europskoj uniji ja sam imao 13 godina i unatoč e, tome što je prošlo jako puno vremena jasno se sjećam toga dana. Sjećam se emocija onih koji su desetljećima trpjeli zbog nedostatka slobode i demokracije u mojoj zemlji. Sjećam se emocije cijelog jednog naraštaja Španjolaca, mojih roditelja, muškaraca i žena što je Europa značila nakon jako puno godina diktature. Značila je slobodu, demokraciju, vladavinu pravu i koheziju. Taj je trenutak bio jako važan za Španjolsku. Kao prvo, jamstvo da se više nikada nećemo vratiti natrag, da smo napokon na miru sa našom povijesti, te da na kraju nikada nam više nitko neće oduzeti demokraciju. Desde entonces, generaciones... Od tada, kasniji i Španjolaca i moj, su vidjeli kako su se unutarnje granice pretvorile u povijesne relikvije. Grandili su solidarnosti i ljubav sa nekad dalekim i nepoznatim narodima. I sve to uz poštovanje e, vrijednosti koje danas identificiramo kao europske. Pravna sigurnost, vladavina prava, poštivanje, dijalog, tolerancija, feminizam, jednakost mogućnosti, bratstvo i e, suživot, zaštita okoliša te međugeneracijska solidarnost. Tako da, da, stvarno me možete smatrati jednim strastvenim europejcom. Ponosan sam e, što to znači i to pogotovo sada, u ovom trenutku, kada mnogi koriste protivljenje Europske unije e, za nadolazeće izbore. Hvala vam, predsjedniče Tajani, što ste mi dali priliku da se obratim ovom parlamentu. E, mislim da je jako važno da se ova rasprava vodi e, u ovom trenutku i to posebice sada kada ćemo obilježiti 40. obljetnicu prvih europskih izbora. Europska unija je sinonim za demokratske vrijednosti. Dame i gospodo zastupnici, prije svega želim spomenuti glasanje u britanskom parlamentu poštujem, a ne mogu drugačije, budući da sam predsjednik vlade jedne zemlje članice, dakle poštujem tu odluku, no ne mogu e, reći da ne žalim što su zastupnici odbili e, dogovoreni sporazum o povlačenju iz Europske unije. O tom se sporazumu pregovaralo više od godinu i pol i htio bih e, zahvaliti našem glavnom pregovoraču, gospodinu Barnieru. Odradio doista odličan posao i uspio zadržati jedinstvo 27 zemalja članica. Dakle, riječ je o sporazumu o kojem se pregovaralo godinu i pol i ja smatram da je to stvarno najbolji mogući sporazum. To je opcija koja na najbolji mogući način e, štiti interese i Ujedinjene kraljevine i svih zemalja članica Europske unije i europskih građana. To je opcija koja najbolje štiti ne samo prava građana, već i ne samo da, ne samo građana, već i ekonomskih subjekata. Dakle, ostvaren je stvarno e, jedan, jedna delikatna ravnoteža koju je teško e, postići i koja vodi prema uređenom izlasku Ujedinjene kraljevine. A sada britanska vlada mora prilagoditi e, odluke i izvijestiti nas o tome što dalje. Mi kao zemlje članice i europske institucije radimo svoj posao, prilagođavamo zemlje članice i Europsku komisiju i sve mjere koje su potrebne kako bi se e, umanjile, umanjio učinak tog izlaska. Uvažene zastupnici, i u e, španjolskom parlamentu i u brojnim drugim intervjuima sam uvijek govorio da je Brexit zapravo jedna tragedija. I za Britance, ali i za cijelu Europsku uniju. Nitko neće tu dobiti, svi gubimo, a posebice Britanci. I to a najviše oni koji najviše e, trebaju zaštitu svoje vlade, a to su oni najranjiviji. No to je suverena odluka koju moramo poštivati. I zbog toga želim da Velika Britanija ostane e, zapravo što tješnje surađuje s Europskom unijom. E, su, naša su načela jasna. Integritet jedinstvenog tržišta, nedjeljivost četiriju sloboda, te sloboda donošenja odluka unutar Europske unije. U okviru tih triju točaka uvijek ćemo moći surađivati. Dame i gospodo zastupnici, Želio sam vam govoriti o potrebi da se mobilizira Europa. Htio sam vam govoriti o tome kako Europu pripremiti za nove izazove, ali i za one koji žele uništiti Europu. Unutar i izvan Europe postoje važni akteri koji rade na uništavanju Unije. Kao lider socijaldemokratske e, obitelji znam da očekujete od mene da govorimo o socijalnoj Europi, o Europi koja štiti i to ću učiniti. To je naša Europa, Europa naših uvjerenja. I i upravo zbog takvih stajališta i zbog toga što moramo mm, e, približiti Europu onome što građani od nje očekuju, e, želim vas pozvati na još nešto šire. I to se sve može sažiti u jednu rečenicu. Ako želimo da Europa nekoga štiti, sada, u ovom povijesnom trenutku, mi moramo zaštititi Europu. To znači da moramo graditi Europu prava koja će štititi najranjivije una Europa To znači potaknuti stvaranje Europe mogućnosti za naše mlade i za naše dugotrajne nezaposlene u kojima ljudi nemaju 60 godina, već ljudi imaju 45 godina i već su dugotrajno nezaposleni. Dakle, moramo raditi na izgradnje socijalne Europe koja će osnaživati naše poduzetničko industrijsko tkivo, ali koja će istovremeno zaštititi radnička prava e, pred ovom golemom nesigurnošću koja, e, koja se pojavljuje na tržištima rada. Moramo e, zaštititi naše sugrađane i Unija mora postati globalni akter koji će biti u stanju braniti svoje e, ideale i svoja načela. Zaštititi Europu znači ponoviti naše ponoviti našu podršku sporazumima sklopljenima u Parizu vezanim uz klimatske promjene. Dakle, samo Europa koja će biti bliža građanima, koja će moći braniti socijalnu državu, koja će dovršiti stvaranje ekonomske monetarne unije. Dakle, samo ćemo na taj način uspjeti suočiti se sa izazovima koji su pred nama u narednim desetljećima. Neprijateljima Europe želim poručiti sljedeće. Uvjereni smo i odlučni i zbog toga ćemo pobijediti autoritarizam. Koliko god je, koliko god je oštra retorika nekih, koliko god se neke metode dovode pod upitnik i koliko god da su laži. Sve to ćemo mi e, suočiti s našim uvjerenjem i odlučnošću. Danas se vodi prava pravcata bitka na terenu ideja i to je scenarij kojeg vidimo u svim nacionalnim parlamentima. Dakle, vraćanje unatrag umjesto da se ide naprijed. A svi znamo da se budućnost ne osvaja koracima unatrag. I zbog toga ne moramo, ne smijemo niti milimetar odustati od branjenja ovog socijalnog modela. Europa će nas štititi samo ako svi mi, dakle zemlje članice, Europski parlament, nacionalni parlamenti, civilno društvo, svi građani moraju zajedno štititi Europu. Oni koji šire e, negativne poruke, između ostalog i iz ove vječnice, moram vam reći, Europa nikada neće biti prijetnja raznolikosti naših zemalja, naših kultura i naših jezika. Europa je upravo suprotno. Europa je su više struka e, identiteti, a ne samo jedan identitet. Europska unija nije nikada bio samo zemljopisni pojam. Uvijek je bila i uvijek će biti zajednica vrijednosti vrijednosti francuske revolucije, bratstva i jedinstva, bratstva pogotovo koje je toliko važno danas. To su e, vrijednosti otvorenih i optimističnih društva koje su otvorene inovaciji zato što budućnost vide kao mogućnost, a ne kao prijetnju. To su društva koja vežu potrebnu konkurentnost sa gospodarskim razvojem, ali i sa socijalnom kohezijom i našim modelom socijalne države. To je ono što definira Europu to je ono što nas ujedinje, ujedinjuje u agendi 2030 i vodi prema ostvarivanju održivih ciljeva razvoja. I Europa je zapravo glavni aktivist i ambasador takve politike. Znam da u kontekstu globalizacije da su mnogi bili razočarani na mnogim trgovima i ulicama u našim gradovima smo vidjeli brojne prosvjede. E, sve se češće čuju i e, retorike sa ekstremne desnice ili ljevice. Ali vjerujte, do sada smo stvarno e, smanjili nejednakosti, ali smo s druge strane istina je povećali nejednakosti unutar naših država. Sve više antieuropskih e, poruka dolazi upravo iz toga. A to nije prirodna katastrofa pred kojom ne možemo učiniti ništa. Gete je govorio da roditelji moraju svojoj djeci dati korijene i krila. Korijene i krila. I upravo to mora učiniti i Europska unija. Svojim građanima dati korijene, dakle zaštitu, temelje, ali i krila koja će ih osnažiti kako bi mogli napredovati i iskoristiti e, mogućnosti koje nudi globalni, globalizirani svijet. Nalazimo se u, na velikoj prekretnici. 26. svibnja kreće novi ciklus u Europi i prioritete se moraju usredotočiti e, na pružanje jamstva oko europskog socijalnog modela. Moramo učvrstiti ekonomske monetarne temelje te nadopuniti ih političkom, socijalnom unijom i unijom zaštite okoliša. To bih dodao. Jedno desetljeće nakon početka mnogi građani još uvijek trpe od posljedica strašne krize, nejednakosti u plaćama, socijalna isključenost, e, siromaštvo, nezaposlenost. Ta je kriza dovela do mjera štednje. To mjere su štednje bile potrebne, no oni koji nisu štedjeli nisu pokazali odgovornost za e, rješavanje ove krize i zapravo je zbog njih i, kriza i nastala posljedica toga je sve veća nejednakost i to posljedice i to nejednakost među generacijama i nejednakost među rodom zato što upravo su mladi i žene te, ti koji najviše trpe zbog posljedica ove krize. Dakle, siromaštvo, nejednakost i slabljenje socijalne države, to su posljedice ove krize. To je naravno podijelilo eh, i građane, ali podijelilo je i nas države između, na, između sjevera i juga, zapada i eh, istoka, između vjerovnika i kreditora. I došlo je vrijeme da eh, potvrdimo ponovno Europu tamo gdje je najpotrebnija, a to je među građanima. I zbog toga moramo ponovno govoriti o socijalnoj Europi, o, Europi prava. Socijalna i teritorijalna kohezija je ključni stup, rekao bih čak jedinstven u svijetu. Jedino ćemo na taj način vratiti legitimitet. I moramo osmisliti novi socijalni ugovor i pokazati da je e, Europa lepeza mogućnosti, a ne samo prijetnja. Moramo osnažiti socijalnu koheziju kroz jasne ciljeve, mjerljive, kako bismo povećali zaposlenost, socijalnu pravdu i socijalnu državu. Moramo osnažiti tu perspektivu u svim mjerama koje se tiču europske ekonomske koordinacije, ali i kroz europsku kohezijsku politiku. To je filozofija koju brani španjolska vlada u okviru e, Vijeća Europske unije. Dakle, a posebice se to odnosi na nezaposlenost. Ovo su vrlo važni pojmovi e, solidarnost sa europskim građanima i to moramo aktivno promovirati te paralelno sa dovršetkom ekonomske i monetarne unije. U istom smjeru moramo završiti zadatak koji su nam E, da li europski sindikati, a to je direktiva o pomirenju poslovnog i privatnog e, života, te osigurati da e, sve osobe, bez obzira na svoju spol, dob i rasu, imaju pristup dostojnom radnom mjestu i to na našem kontinentu. Europska unija se mora boriti protiv nesigurnosti na radnom mjestu i ne možemo dozvoliti da mladi na e, našem kontinentu žive gore od e, njihovog od njihovih prethodnika. To je stav i španjolske vlade. Mi smo u potpunosti za jamstvo za mlade. E, dame i gospodo zastupnici, prije sedam mjeseci Španjolska je formirala vladu sa najviše žena među zemljama OECD-a. To je veliko postignuće prilikom prema ostvarenju jednakosti između uh, i žena, što je cilj koji još uvijek trebamo ostvariti. To nikada ne bismo uspjeli bez poticaja i podrške inspiracije iz Europe. Stoga danas u ovoj vječnici želim zahvaliti ženama, zastupnicama iz cijeloga kontinenta na promicanju ideala feminizma. Što se tiče promicanja rodne jednakosti, mogu vam reći da Španjolska neće učiniti nijedan korak natrag, samo naprijed. Ali treba nam tu i suradnja Europe. Stoga danas predlažem da se usvoji strategija za rodnu jednakost Europske unije koja bi bila obvezujuća. Strategija kojom će se, ćemo se boriti između nejednako, kojom ćemo se boriti protiv nejednakosti sve i e, jaza u plaćama te kako bi 21. stoljeće postalo stoljeće žena. Moramo napredovati e, i kad je riječ o pravima iz socijalnog iz stupa socijalnih prava, te osigurati pravedan i dostojanstven rad, te socijalnu uključenost. Zbog toga podržavam uredbu kojom će se zajamčiti prava radnika. Europska mora znati proširiti i e, jednakost prilika te zajamčiti pristup svima u kulturi, u znanosti, u istraživanju. Svi se slažemo da imamo ključnu ulogu mm, pred onima koji žele uništiti europski san. Dame i gospodo, ako želimo osigurati sigurnost naših građana i osnažiti našu ulogu u svijetu i biti stvarni globalni akter, moramo biti odlučni. E, odlučni i u stvaranju Europe sigurnosti i obrane. Prije godinu dana smo pokrenuli trajnu strukturiranu suradnju, napravili smo prve korake prema stvaranju vlastitih kapaciteta u e, sektoru obrane nakon desetljeća u kojima se nije dogodilo ništa. I to se dogodilo zbog toga što želimo stvoriti pravu pravcatu europsku vojsku. Europska unija mora svijetu pokazati da je soft power zbog toga što to želi, a ne zbog toga što nije u mogućnosti biti drugo. Okupljanje zajedničkih snaga još dalje od naših e, granica i politička volja su ključni temelji ako želimo biti e, prava pramcata snaga na globalnoj razini. I to je važno iz čitavog niza aspekata. Mnogo, često to zaboravljamo, ali tako je. Upravo je Europska unija ta koja nam omogućuje da imamo ulogu vođe na svjetskoj razini. E, dakle, imamo jedan multilateralni e, ustroj, važnu ulogu na međunarodnoj sceni, e, imamo zajednička pravila i želim vam reći da je Španjolska spremna doprinijeti i to zahvaljujući našem privilegiranom odnosu sa Bliskim istokom, Sjevernom Afrikom i Latinskom Amerikom. Pred golemim svjetskim izazovima mm, snaga Europe je e, manja i tu bih htio se osvrnuti. Moramo postati e, pravi globalni akter, danas to još nismo. I zbog toga Mm, moramo raditi i na vanjskoj politici, ali i na temama poput oporezivanja, višegodišnjeg e, proračuna, na socijalnoj državi te na vladavini prava. Proteger Europa es... Zaštititi Europu danas znači da joj moramo pružiti alati koji će biti e, koji će omogućiti brzo donošenje odluka, e, da, koja će omogućiti jednu novu suverenost. I treće, dame i gospodo, moramo dovršiti ekonomsku i monetarnu e, uniju te napredovati kad je riječ o višegodišnjem financijskom okviru. Više prije nekoliko godina e, je u Hagu otvoren put prema ekonomskoj i monetarnoj uniji. A svjedočimo paradoksu da je zadnja godina svakog desetljeća uvijek bila ključna. 1979. recimo bio je taj

tu se jedino nije ništa dogodilo, dakle u tom gotovo savršenom e, razdoblju. Dakle, jedino se te godine ništa nije dogodilo zbog velike krize. Tako da, eto vidite kako je kriza utjecala na taj redoslijed. A sada je napokon došao trenutak da napravimo korak naprijed. Euro je unatoč desetljeću krize ipak velika priča uspješnica. No reforme su e, potrebne ako želimo osnažiti našu monetarnu uniju e, moramo je reformirati jer u protivnom će biti otvorena nestabilnostima i bit će ranjiva. Ovdje nije riječ samo o tome da ojačamo financijski sustav kroz bankarsku uniju, već raditi i na tješnjoj fiskalnoj integraciji i to srednjeročno. Na taj način možemo ublažiti negativne učinke eventualnih kriza u budućnosti. Mislim da je to ključno danas za Europu. I zbog toga građani se moraju osjećati e, protagonistima tih reforma, moraju se osjećati da su oni u centru tih reforme. Moramo ih zaštititi od inflacije, e, zaštititi njihovu e, štednju, zaštititi ih što je više moguće od negativnih učinaka krize. Ovo je ključan aspekt političkog projekta Europske unije. Ekonomska i monetarna unija mora osigurati zaštitu i socijalnu uključenost i o tome se govori još od samih začetaka naših zajedničkih ekonomskih politika. Zatim, kada su gospodarski uvjeti dobri, politika je ta koja bi trebala predviđati ono što će se događati, a ne e, da nam se stvari nepredvidljivo događaju. Moramo završiti i strukturu eura prije nego što sljedeća kriza oslabi našu e, valutu i našu uniju naučimo lekcije iz ovoga što nam se nedavno dogodilo. Ne možemo si dozvoliti e, cijenu koju bismo morali platiti u slučaju da ne učinimo ništa. I za institucije, ali i za one koje mi predstavljamo u ovom forumu. Što se tiče novog višegodišnjeg financijskog okvira, i tu imamo brojne izazove. No također moramo osnažiti strateške inicijative, poput recimo zajedničke poljoprivredne politike, kohezijske politike koje su iznimno važne za zemlje poput Španjolske. Urbana Europa ne smije zaboraviti na ruralnu Europu. To je zapravo sažetak te filozofije. Moramo prihvatiti ideju, ne možemo se prihvatiti ideju Europe koja se povlači i razmislite o tome tko ima koristi od takvih poruka. Prijedlog komisija prema mišljenju španjolske vlade ima jako pozitivne e, elemente, dakle razina troškova, zatim vanjska politika, jačanje programa inovacije te tehnološkog razvoja. Europa mora biti suverena i voditi u inovaciji, te mora smanjiti svoju ovisnost o, o, o umjetnoj inteligenciji te automatizaciji. Samo ako osnažimo naše kapacitete i e, resurse, morat ćemo, moći ćemo se natjecati. I zbog toga je prijedlog da udvostručimo sredstva Erasmusa iznimno važan. E, ali moramo zato napredovati i na drugim stvarima moramo dati odgovor na fenomene za koje smo smatrali da se više neće pojaviti, a to su povećanje nejednakosti ili siromaštvo djece. Europa mora štititi najmlađe još od djetinstva i zbog toga mi u španjolskoj vladi pozivamo da se osnuje jedno jamstvo za djecu kako bismo osigurali zaštitu naših najmlađih. dame i gospodo zastupnici, prijedlog koji imamo ima određene nedostatke, ali je svakako dobra startna točka i mislim da moramo učiniti još jedan korak dalje. Naša je e, unija mnogo važnija od 1% BDP-a. Dakle, racionalizirati troškove moramo i isto tako znati odgovoriti na glavne prioritete s kojima se suočavamo. Svi ćemo dobiti ako budemo imali razuman proračun, proračun koji će stvarati sinergije. Zaštititi Europu znači E, napredovati u stvaranju socijalne Europe, e, stvaranju ekonomske i monetarne unije te e, zajedničke obrane. I, a ta će Europa biti snažna ako bude imala povjerenje svojih građana. i koja će svoje smjernice pronalaziti u svojim vrijednostima. Dame i gospodo zastupnici, želim vam govoriti još o ovome u zadnjem dijelu svog govora želim vam govoriti o e, izazovima koji predstavljaju klimatske promjene i imigracije. To nisu problemi koji su samo europski, ali moramo raditi na rješavanju tih problema tako što ćemo pronaći konsenzus unatoč svim našim ideološkim e, razlikama. Tu se vodi prava bitka zato što e, postoje oni koji ne vjeruju i neće nikada vjerovati u Europu. Oni pokušavaju ugroziti liberalnu demokraciju. A Europu treba zaštititi, e, zaštititi europski model, ali i naše vrijednosti. Kad govorimo o klimatskim promjenama na međunarodnoj razini vidimo da, da su, ima sve više skeptičnih stajališta, ali čak i oni koji su vrlo neprijateljski raspoložena prema tome. Naša politika mora tražiti globalni kompromis i mogućnosti za budućnost. Energetska tranzicija mora biti okosnica stvaranja novih mogućnosti u našim zemljama, ali mora predstavljati i način povezivanja kako bismo e, se povezali energetski, kako bismo e, smanjili emisije. Posljedica ovog izazova e, su strašna i sami ste mnogo puta o tome razgovarali. Autoritarizam e, i nacionalizam koji isključuju ne mogu e, negirati da u slučaju klimatskih promjena granica, granice ništa ne znače. Klimatske promjene s klimatskim promjenama se moramo nositi dakle kroz znanost i razum i zbog toga moramo biti na, na pravoj strani i glas Europe se mora čuti na međunarodnoj sceni. I još bih se osvrnuo e, na jednu stvar, a to je tema izbjeglica. Gospod, gospođo, gospodo i gospođa e, zastupnici, u suradnji sa zemljama podrijetla tranzicije i zemljama odrednicima je ključna. Španjolska je i vanjska granica Europske unije i sa tog stajališta, s tog gledišta, ključ, e, jako nam je važno važna uloga Španjolske, ali i drugih zemalja koje imaju vanjsku granicu u e, kontroli. I ta je uloga vrlo važna i želim je istaknuti u ovoj vječnici. Moramo tu djelovati. Konferencija u Marakešu je bila prvi korak kako bismo zajedno rješavali taj problem i Španjolska je potpisala taj globalni pakt. Ja, ja jako dobro znam a i vi, koliko to e, dijeli naše građane i našu, naše društvo. No ne smijemo biti negativni. Regularna migracija ima e, pozitivne učinke na naš gospodarski razvoj. Igra ključnu e, ulogu u sektorima u kojima nedostaje radne snage i pomaže u rješavanju ključnog problema našeg kontinenta, a to je starenje stanovništva. No ne možemo E, odgovoriti dobro na taj problem ako ne budemo surađivali sa Afrikom. E, a Afrika treba stvarno velike socijalne gospodarske promjene. To mora ići ruku pod ruku sa kontrolom granica e, što je obveza svake zemlje članice. A to traži i zajedničku migratornu politiku, a reforma zajedničkog europskog sustava azila je jedna od ključnih točaka trebaju nam pravila koja su prilagođena ovoj e, aktualnosti, ovoj sadašnjosti i zbog toga e, u reformi tog sustava moramo pokazati odgovornost i solidarnost. Nemojmo smetnuti suma sam cilj te reforme, a to je da ispunimo obveze koji su sadržani u međunarodnim ugovorima i pružimo zaštitu osobama koje bježe od sukoba. No, to se načelo dovodi u pitanje kada se među nama pojavljuju stajališta koja su protivna osnovnoj e, osnovnom dobročinstvu. Moramo biti e, hm, humanitarni prema drugima i prema samima sebi. I e, Europa se mora držati svoje pravne stečevine i odredbi koje su tamo sadržane. Eh, naša podijeljenost ovdje u Europskoj uniji je naša najveća slabost. Od nje imaju koristi samo oni koji traže propast našeg modela. To sam već rekao na početku. I to nas uvodi u jedan začarani krug. Eh, mi se moramo držati naše demokracije, vladavine prava i socijalne države. A ako ćemo to zaštititi, znači da se moramo boriti protiv stereotipa, a u svibnju nas čeka veliki moment. Moramo se boriti protiv onih koji e, koriste negativne poruke i koji se projavio prije nekoliko desetljeća. Mnogi su mislili da je ta retorika, nisu joj pridavali veliku pažnju, ali vjerujte mi, Mm, demokracija i mir se nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo. Ja sam krajem 90-ih radio u Bosni za Ujedinjene narode i tamo sam na svoje vlastite oči e, vidio što se događa. Radio sam u Sarajevu. E, rad se dogodio u trenutku kada ga nitko nije očekivao. I mržnja je tamo predvladala nad suživotom i mirom. Mm, pazite to, te su prijednje uvijek prisutne i uvijek mogu naštetiti našem modelu. I zbog toga vam to svima želim reći, vrlo suptilno. Moramo djelovati protiv toga. Danas u ovoj vječnici, molim vas da nitko od vas ne dozvoli da se krene tim putem. Molim vas da ustrajete na obrani europskih vrijednosti i da se i da ne posustanete pred eh, pjevom sirene uništavanja Europe. Zbog toga danas pozivam na to da zaštitimo Europu kako bi Europa mogla zaštititi svoje građane. U sljedećih nekoliko godina ja sam uvjeren da bez obzira na sve ove e, poteškoće s kojima se suočavamo, da ćemo s projektom napredovati. Bit će sigurno i koraka unatrag, ali ipak mislim da će biti više koraka unaprijed. E, svi moramo to prihvatiti Europa je sinteza različitih ideja koje su ponekad čak i proturječne i koje se o kojima treba razgovarati ako želimo ostvariti napredak. A sve to kako bismo zadržali što veću stabilnost u svijetu koji se svaki dan brzo mijenja. Inzistiramo i dalje na tome sa vrlo čvrstim temeljima. Budimo solidarni. Vidimo svaki puta kada se dogodi teroristički napad to je udarac na Europu kada španjolski e, građanin na svom Facebook profilu objavi francusku e, zastavu kako bi iskazao solidarnost sa francuskim građanima. To je Europa. Kada netko u Njemačkoj e, tuguje zbog napada u ulici Las Ramblas, to je također znači Europa baš kao i kad ljudi pokažu, iskažu sućut zbog napada koji se prije manje od mjesec dana dogodio upravo ovdje. Nada pueden los enemigos de Europa Neprijatelji Europe ne mogu ništa protiv tog rastućeg osjećaja solidarnosti. E, kojeg je sve više i to najviše prema među mladima. To su oni koji traže, e, koji pokazuju europsku zastavu kao simbol protiv mačizma, protiv rasizma ili jednostavno kako bi izrazili svoju svoje nezadovoljstvo određenim odlukama. Ako zaboravimo, to jest zaborav povijesti luksus koji si ne možemo priustiti. E, moramo biti odlučni i uvjereni u svoje ideje i to je ono što će nam omogućiti da pronađemo novi zamah koji smo izgubili. Nema gore nostalgije od toga da zaboravimo ono što se nikada ne dogodilo, tako kaže jedna španjolska pjesma. Svi oni koji žive od izmišljenih e, nostalgija, imam pitanje za vas. E, je li mir bio čvrst kada su nas dijelile granice? Je li postojao ekonomski e, napredak kada su, e, smo imali carine? vrlo blizu e, ovome mjestu na, u rovovima iz Prvog svjetskog rata leži odgovor. Zbog toga vas molim da ostavimo po strani isključujuću retoriku i orijentiramo se prema napretku. U prošlosti sam od jednog prijatelja i odličnog potpredsjednika Europske komisije čuo prošlost nikada neće biti budućnost naših društava. Iz prošlosti možemo učiti iz naših grešaka, ali ovo je trenutak da zaštitimo Europu, da obranimo vrijednosti i da Europu pokažemo kao jedinstveni projekt koji postoji na svijetu. Jedino na taj način možemo poraziti one koji e, izvana, ali i iznutra, žele uništiti naše ideale. I to e, stvarno žele učiniti. I to ću istaknuti još jednom. I samo jednog razloga. I to je zbog vrijednosti koje Europska unija brani. U obrani tih vrijednosti mora ležati naš odgovor. Na tom putu gospodo zastupnici, treba nam uvjerenje i treba nam odlučnost. Moramo tražiti e, pragmatizam kao što smo to činili u proteklih 60 godina života. Imamo za sobom veliko nasljeđe i moramo ga zaštititi kako bismo ga mogli prenijeti budućim europskim e, naraštajima. Naučili smo da u ključnim trenucima naše povijesti, poput ovoga danas, moramo paziti kako djelujemo. Danas naraštajima koje vi predstavljate u ovom parlamentu. Njima dugujemo jedan zadatak, a to je zaštititi Europu kako bi Europa zaštitila svoje građane. Hvala. A sada moram zatvoriti e, spontano javljanje za riječ. Svi zastupnici koji su se željeli javiti su upisani i prelazimo sada na e, raspravu. Tražim od e, voditelja, od čelnika političkih klubova da se drže vremena kojim je dodijeljeno zato što želimo čuti što je više zastupnika. Molim sve govornike da poštuju predviđeno vrijeme. Dakle, kao prvo, e, Zadovoljstvo mi je dati riječ gospodinu Fransu Timmermansu koji će govoriti u ime komisije. Poštovani gospodine predsjedniče, kao prvo dopustite da zahvalim e, e, premijeru Španjolske Petru Sančesu na nadahnutom govoru. E, tu je važno reći da e, mi kao političari imamo zajedničku odgovornost štititi građane Europe. Jedino Europa koja je ujedinjena i snažna može zaštititi svoje građane a oni koji prodaju iluzije da možete zaštititi građane na način da izolirate one koji su drugačiji, na način da podižete zidove, na način da prodajete zablude nacionalizma sve to samo može dovesti do razočarenja jer nema zaštite u e, protekcionizmu, ali postoji izolacija ako se bavimo izolacionizmom. A e, države i narodi koji su prepušteni sami sebi u Europi, koji su e, osamljeni, neće biti u stanju štititi nas E, od svih e, e, problema i izazova. Jedino Ujedinjena Europa može zaštititi naše građane i njihovu budućnost kao budućnost neovisnih slobodnih naroda. Znam da u žilama Pedra Sančesa teče Europa. On dolazi iz generacije u kojoj je E, je još postojalo nasljeđe diktature koja se borila za slobodu i za to da Španjolska zadobije svoje mjesto u samoj srži Europe. E, poruka koju danas možemo prenijeti i ako pogledam i vlastitu prošlost tijekom proteklih 40 godina, mislim da s pravom možemo reći da je Europa oblikovala Španjolsku u današnjem obliku, jer to je bila želja španjolskog naroda. Ali isto tako mislim da s pravom e, možemo e, reći da je Španjolska oblikovala Europu, preuzela odgovornost kao jedan od vodećih naroda i e, Španjolska treba iskoristiti potencijal da oblikuje našu zajedničku budućnost. Vi ste iznimno izdržljivi i pokazali ste tijekom strašne krize koja je zahvatila Španjolsku da iz nje možete izaći snažniji. Da, nezaposlenost je još uvijek previsoka visoka za 13%, ali ostvarili ste ogroman napredak u zadnjih nekoliko godina kako biste to prevladali. Odlučnost španjolskog naroda može biti nadahnuće za sve nas u ostalim dijelovima Europe. Osim toga, e, španjolski e, narod e, vjeruje da se u Europi radi o demokraciji, slobodi, blagostanju. Sve su to vrijednosti koje su dragocjene i nikada se ne mogu podrazumijevati. Španjolska ima jedinstven položaj u našoj uniji i ta povijest seže daleko dublje i dalje od 85. posebice kada govorimo o tome koliko Europa duguje odlučnosti i idejama e, ljudi kao što je Salvador de Madiaga koji je pomogao izgraditi europski projekt nakon drugog svjetskog rata. On nikada nije odustao od ideje slobodne demokratske Španjolske. Tu su ljudi koji nikada nisu odustajali od svojih ideala, čak i u najmračnijim vremenima. E, oni su vidjeli da je e, španjolska e, budućnost i sudbina povezana sa sudbinom Europe i upravo zato ti bi ljudi bili ponosni na današnju demokratsku Španjolsku koja slavi 40 godina svog ustava i koja je sada u samim temeljima snažne ujedinjene Europe. Ponosio bi se e, napretkom koji je ostvaren od 85. E, naravno da je nezaposlenost još uvijek previsoka sa 13%, tako da ima još puno toga što se treba učiniti, ali ima toliko puno pozitivnih e, znakova s obzirom na to da je gospodarstvo ponovno stalo na vlastite noge i zato možemo odati priznanje španjolskom narodu zbog njihove odlučnosti, a isto tako smo svjesni solidarnosti europljana. Riječ je o solidarnosti koju Španjolska uzvraća. Ona je primila solidarnost od europskih partnera tijekom krize, ali uvijek iznova je pokazivala da je spremna pokazati solidarnost odnos prema Europi. I to je nešto što se zbiva iz dana u dan. Ako pogledamo sada pitanje migracija, e, zemlje kao što su Španjolska i Malta čak i u teškim vremenima doista pokazuju solidarnost prema onima koji su u nevolji. E, Španjolska je bila u na vodećem položaju e, što se tiče brojnih pitanja, a e, između ostalog i što se tiče prihvata onih koji su stradali na moru. Mislim da je to presudno jer vi ste rekli u ime španjolskog naroda da nećete prepustiti te ljude da se da stradaju na moru i to doista pokazuje istinsko e, političko čelništvo. Ne tražite e, jednostavna rješenja izlike, ne okrivljujete izbjeglice, nego preuzimate odgovornost e, za njihovu sudbinu i zato vam odajem priznanje. Slike ovih čamaca i podjele do kojih dolazi kada pristižu izbjeglice E, pokazuju da je krajnji trenutak da provedemo potrebnu reformu zajedničkog europskog sustava azila. Jedino ako provedemo sve te reforme možemo doći do održive situacije. Samo nadzor granica neće iznjedriti potrebne rezultate. Moramo reformirati sustav azila i to temeljem solidarnosti i e, temeljem Eh, glavnih vrijednosti Europske unije. Osim toga, osvrnuo bih se na ono eh, što ste rekli o Africi. Ako postoji jedan kontinent eh, koji ima presudnu ulogu za budućnost Europe, to je Afrika. Nitko drugi na svijetu ne može preuzeti tu odgovornost i ne želi preuzeti tu odgovornost osim Europe. To je sestrinski kontinent na dohvat ruke i ako ne budemo e, radili na izgradnji zajedničke odgovornosti za budućnost obaju kontinenata, onda e, problemi Afrike neće ostati daleko od Europe bez obzira na to koliko visoke zidove izgradili. Jedina stabilnost, blagostanje, optimizam e, i budućnost u koju ljudi u Africi mogu vjerovati može dovesti do potrebne stabilnosti i to će onda značiti da će Europa biti stabilna i prosperitetna u budućnosti. I pozivam vas, Pedro, da preuzmete vodeću ulogu, da budete na čelu kako bi Europa shvatila da odnosi s Afrikom ne trebaju biti samo pitanje kojim se bave e, mediteranske zemlje Europske unije, nego i svaka druga država članica Europske unije. U proračunu ćemo imati skoro trostruko povećanje e, sa 33 milijarde eura za e, migracije za sigurnost. To će biti važno posebno za Španjolsku s obzirom na solidarnost koju ste pokazali, ali isto tako i zbog tragedije i terorističkih napada na španjolskom tlu. Istraživanje za inovacije i istraživanje povećat će se za 50%, a e, povećat ćemo također sredstva za programe Digitalna Europa a osim toga ćemo raditi na daljnjem poticanju španjolskog gospodarstva. E, nastavit ćemo raditi temeljem e, Junckerovog plana i povećati investicije u španjolsko gospodarstvo. E, jer do sada smo osigurali potporu za više od 150 tisuća malih i srednjih poduzeća. Osim toga osigurat ćemo investicije za Palmo de Majorku i za druga mjesta gdje će doći do otvaranja e, stotine tisuća radnih mjesta e, kako bismo potaknuli razvoj kružnog gospodarstva. Znam da je vaša vlada privržena ciljevima održivog razvoja i znam da Španjolska mora mora proći ovu transformaciju, a to mora učiniti i Europa. I zato bih želio iskoristiti prigodu i odati priznanje i kolegi koji sjedi pored mene, koji je e, bio na čelu aktivnosti na globalnoj razini e, kako bi Europa doista e, ostvarila klimatske ciljeve iz Pariškog sporazuma. Tako da mislim da mu doista treba odati priznanje. E, novi program InvestEU e, ima potencijal da ode daleko e, dalje i da ostvari veliki pomak i u razdoblju od 22. do 27. A nastavno na aktivnosti u sklopu Erasmusa povećat ćemo sredstva. Imao sam zadovoljstvo surađivati s njegovim osnivačem Marinom u prošlosti i to će otvoriti brojne mnoge e, nove mogućnosti za mlade Španjolce kako bi stekli nova iskustva. Svi mi u Europi imali smo iskustvo i sretali mlade Španjolce koji su dolazili u naše krajeve i doista nas je dojmila njihova otvorenost e, i spremnost prihvatiti razlike. E, sve ove investicije mogu dovesti do bitnih pomaka u Španjolskoj i drugim dijelovima Europe i stoga je iznimno važno da što prije usuglasimo novi proračun Mislim da mogu računati na vašu potporu kako bi se to dogodilo. Isto tako želim eh, naglasiti značaj eh, programa za jednakost na kojem radi španjolska vlada. E, zašto ne donesemo bolji plan kako bismo stali na kraj razlikama u plaći između muškaraca i žena? E, zašto ne dogovorimo uklanjanje ove razlike koja je još uvijek na razini od 40%? Zašto ne uklonimo taj stakleni strop kako bi više žena imalo položaje na odborima? E, zašto u drugi plan stavljamo 50% naše radne snage u Europi? To je neprihvatljivo i stoga računam na čelnike da nešto poduzmu da se to promijeni. Zašto konačno nestanemo na kraj eh, nasilju nad ženama? Zašto? To je naša dužnost. I eh, zašto kada e, se netko lažno poziva na obiteljske vrijednosti kao izliku kako bi e, uskratio ženama njihov e, položaj u društvu. To nisu prave vrijednosti, to ne može biti opravdanje za uskraćivanje ravnopravnosti ženama, iako to koristite kako biste opravdali nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Uvaženi zastupnici, gospodine premijeru, po mom mišljenju Španjolska i e, njezin položaj u Europi pokazuje e, koliko su nam važne naše vrijednosti, koliko možemo zajednički ostvariti, preuzeti odgovornost i osigurati da europska solidarnost doista ima smisla. E, Europu treba štititi jer Europa štiti nas. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Prvi govornik u ime klubova e, je e, gospodin Weber u ime e, Pučana. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, hvala i dobrodošli. Ovaj veliki događaj, vi kao čelnik očito ste proeuropski orijentirani političar i upravo zato nam je iznimno drago što ste ovdje. Europa za Španjolsku znači e, mir, e, stabilnost, Španjolska za Europu, e, nove ideje, čelništvo. I zato je lijepo što se danas ovdje. S druge strane, to je osim toga divno, zato što ćemo ove godine imati i europske izbore jer e, to je pravi praznik demokracije i ja kao špicen kandidat i kao Franz, i isto tako i Franz Timmermans očito vas podržavamo kao proeuropski orijentiranog e, čelnika. Govoreći o Europi moramo govoriti i o ekstremizmu i nacionalizmu. E, to je jasno s obzirom na zbivanja. Mnogi od osnivača europskog sna bili su demokršćani, E, socijaldemokrati, zeleni, e, svi smo mi u istoj situaciji i upravo zato nas napadaju oni koji su protiv Europe jer zastupamo sve ono što oni mrze. Krajnja desnica predstavlja opasnost, e, bez dvojbe, ali želim istaknuti, ekstremisti nemaju boju. Vi ste odlučni europljanin, nema dvojbe, međutim Vaš parlament ne bi funkcionirao bez potpore krajnje ljevice i proseparatista, a to nas zabrinjava. Reakcija na populizam e, kao prvo trebala bi biti stvaranje stabilnosti, obavljati kvalitetan posao kao političar. Franz Timmermans E, govorio je o e, lijepom razvoju španjolskog gospodarstva u proteklim godinama nakon e, ekonomske krize. Podsjetio bih vas da je to bilo zahvaljujući vladi Marijana Rahoja koja je stvorila preduvjete za ovaj ekonomski uspjeh u Španjolskoj. E, vi sada razmišljate o tome da ukinete reformu na tržištu rada koju je pokrenuo e, Marijano Rahoj. Mi smatramo da bi to bila pogrešna poruka. Kako biste stvorili ekonomsku budućnost, e, morate biti spremni provoditi reforme, a prava socijalna Europa otvara radna mjesta i povećava dohodak ljudi zato vas molim da ne slijedite zahtjeve populista, zadržite reforme. E, druga stvar koju bih želio istaknuti je sljedeće. Mi iznimno poštujemo vašu vladu, čak i ako e, ne dijelimo iste političke vrijednosti i ideje. Međutim, ono što nas zabrinjava je politička nestabilnost e, u ovom trenutku E, nemate konstruktivnu i stabilnu većinu u parlamentu što se tiče proračuna za 2019. E, Španjolska je jedna od najvećih ekonomija u Europskoj uniji, u europodručju i tako velika ekonomija koja nema stabilan proračun predstavlja veću razinu nestabilnosti i neizvjesnosti. I upravo zato e, E, suradnja sa određenim dijelovima u vašem parlamentu povećava neizvjesnost u Europi. Mi tu vidimo jednu e, jasnu e, sliku što se tiče daljnjih mjera. Smatramo da je važan Maršalov plan za Afriku, važno je rješavati problem migracija, pomoći ljudima u Africi, ali moramo stati na kraj nezakonitim migracijama, stati na kraj krijumčarima ljudi i one koji nezakonito dođu nakon pravednog postupka trebamo vratiti kući. I tu Španjolska ima veliku odgovornost. Nezakoniti ulasci u Španjolsku povećali su se e, drugu godinu za redom e, na 57 e, tisuća migranata. Vrlo često čujem da je teško štititi granicu. E, tijekom ljetne stanke bio sam na bugarsko-turskoj granici i ondje je podignuta ograda visine 5 e, metara u duljine 80 km i on je rekao ako imate političku volju možete stati na kraj nezakonitim migracijama. I e, ovakvu ogradu E, može se podići na Melili jer je važno da Španjolska e, sprečava ulazak nezakonitih migranata. Osim toga, iznimno je opasan i nacionalizam. E, u Španjolskoj postoji otvoreni problem katalanskog pitanja. Mi kao pučani podržavamo španjolski ustav, teritorijalni integritet Španjolske i jedinstvo Španjolske. Europa je izgrađena eh, na temeljima vladavine prava, isto tako i Španjolska. Mi smo podržavali vladu premijera Rahoja i učinit ćemo to isto i za vas ako nas eh, trebate. I zato predlažem eh, da se zajednički borimo protiv nacionalista na ovom kontinentu. Moj klub u ovom domu glasovao je protiv komunističkog predsjednika, ali smo odbili glasovati protiv predsjednika ali smo odbili glasovati za predsjednika iz krajnje desnice. Jer kada se radi o budućnosti Europe krajnja desnica je naš neprijatelj. Hvala što ste došli, puno je posla pred nama. E, naš klub vam zahvaljuje na odlučnosti koju pokazujete u onome što radite za Europu. Zalažemo se za veću razinu solidarnosti, manje nacionalizma i zajedničku europsku budućnost. Hvala. Ancora ululati in aula. Serve sempre il Želim podsjetiti zastupnike da eh, ne bismo eh, trebali slušati takve izvede u E, plenarnoj dvorani. Dobrodošao u Europski parlament, Pedro. Ne mogu e, si pomoći, ali moram te ponovo citirati. Ako Europu treba štititi, ako Europa treba štititi nas i mi trebamo štititi Europu volio bi da to bude moto svih europskih vlada. Želio bih da to bude slogan svih europskih vođa i da to postane novo mjerilo e, e, za sve e, koji imaju političku odgovornost u Europi. Nažalost, daleko smo od toga. I to je upravo razlog zašto smo se toliko veselili dođeš, da te slušamo, e, da čujemo tvoj govor, te strastvene ideje o pravdi i napredak za našu domovinu Europu. Nažalost, situacija nije tako jednostavna, kolega Weber, kao što vi to prikazujete. E, svi smo mi u istoj situaciji. Ali ako se želimo suprotstaviti nacionalizmu i ako želimo spriječiti da Europa postane žrtva eh, ekstremista na desnici, onda eh, se moramo pokrenuti i moramo prevladati zastoje u zadnjim desetljećima tijekom kojih građani Europe čekaju da poboljšamo situaciju, da e, pokažemo određene rezultate, da im damo perspektivu, da otvorimo radna mjesta i to je onaj pravi problem. Svi uvijek govore da e, smo u istoj situaciji, ali e, nitko se ne brine za to da se pokrenemo s mjesta. Što čekamo? Mi znamo da e, na drugoj strani e, sjedi Putin kojeg uopće nije briga za naše ideje o slobodi. A na drugoj strani postoji Trump kojeg nije briga za e, pravdu i vrijednosti u našem društvu. Na što mi čekamo? Zašto se ne pokrenemo s mjesta i aktiviramo dinamiku u europskim društvima? Moram reći da mi se jako svidjelo ono o čemu je govorio Pet Pedro Sanchez. E, to je e, zajednički program Europske unije jer postoje strahovi ljudi u Europi i mi moramo naučiti e, ponovno učiniti nešto za te ljude. Svidio mi se govor Pedra Sančesa zato što tu dolazi do izražaja ono što nam treba. Jer u narednih pet godina novog saziva to je ono što nam treba, ali moram iskreno reći da mi se to svidjelo i zato e, što je o tome govorio e, predsjednik vlade Španjolske i tu bih se osvrnuo na ono što je rekao Franz Timmermans. Španjolska je zemlja u kojoj će e, se isto tako odlučivati budućnost Europe i njezina sudbina. Postoji e, zajednička povijest, zajednički korijeni. To je zemlja koja je prevladala autoritarni fašistoidni režim Franka i koja je imala demokratsku snagu suprotstaviti se svemu onome što se htjelo vratiti u prošlost u doba nepravde, u doba E, diktature i e, nedemokracije. Mi znamo da je sada Španjolska u dobrim rukama. E, program koji smo čuli je program s kojim se slaže naš klub. On se odražava u našem programu. Mi ne želimo govoriti o ekonomiji ako ne govorimo o perspektivi i radnim mjestima a ne možemo o tome govoriti ukoliko nismo svjesni toga da mora doći do jedne promjene koja će spasiti ovaj planet, ali ta promjena može uspjeti jedino ukoliko ljudima damo nadu, ako im damo perspektivu, a ne ako radimo protiv njih. E, Pogledajmo što se zbiva u Francuskoj sa Macronom e, i što tamo ljudi rade. E, moramo osigurati da ljudi profitiraju od socijalne pravde i da u tome sudjeluju. I na posljedku, da, radi se i o tome na koji način vladamo. A E, razmjer novina koje dolaze iz Madrida i činjenica da Pedro Sanchez ima inteligentnu vladu koja je okrenuta prema budućnosti, koja objedinjuje kompetencije, koja se bavi energetikom e, i zaštitom okoliša i tu imamo povjerenika koji se bori za održivost, a osim toga imamo i jasnu poruku za ravnopravnost spolova i e, borba za vodeće položaje žena e, mislim da više toga trebamo raditi e, u Europi kako bismo na razini Europe ostvarili uspjehe o kojima ste vi govorili. Hvala lijepa. U ime konzervativaca i reformista gospodin Henkel. Poštovani gospodine predsjedniče, govorili ste o budućnosti Europe i mislim da ste s pravom e, govorili i o Brexitu i iznijeli svoje ideje o tome. E, prije toga Timmermans je e, izrazio zahvalnost vojnicima koji su oslobodili E, njegovu zemlju. Moram reći da je, e, su moju kuću e, bombardirali Britanci i moram reći da mi je drago da smo mi Njemci izgubili bitku od Britanaca. Međutim, moram reći da ću biti očajan ako izgubimo ovu bitku za Britaniju. E, s pravom e, je rečeno da ako Britanija ode, da je to gubitak za sve. I za Britaniju i za Europsku uniju. E, mislim e, da je to problem i ekonomski i politički. Ekonomski e, zato što to što Britanija odlazi znači isto je kao da 19 drugih zemalja napušta zajedničko tržište. A politički zato što je Britanija uvijek bila glas razuma, subsidijarnosti, konkurentnosti i decentralizacije a moralno zato što s punim pravom mnogi su ovdje u ovom domu ranije rekli E, da će zbog Brexita svi biti siromašniji. Mislim da je to jedna nemoralna ponuda. E, tijekom ranijih rasprava e, došlo je do izražaja da izgleda svi žale zbog Brexita, osim ovih ovdje s moje lijeve. Međutim, nitko nije ponudio ništa kako bi se to spriječilo, a mislim da je došlo vrijeme da se to učini. E, više od 140 zastupnika ovog parlamenta e, poslalo je dopis britanskom narodu i e, zamolilo da održe drugi referendum. Ja to podržavam, ali trebalo je napisati dopis i e, samom sebi. Za razliku od onog što je Verhofstadt e, rekao, ne radi se ovdje samo o sukobu među konzervativcima. E, postoje razlozi zašto su Britanci počeli razmišljati o Europi. U ugovoru iz Lisabona riječ je o subsidijarnosti, a što se učinilo? Sve više centralizacije a e, isto tako govori se o konkurentnosti, umjesto toga radi se na harmonizaciji. E, u Lisabonskom ugovoru govori se o odgovornosti pojedine zemlje za dugove, a što mi radimo? Socijaliziramo dugove i zato mislim da postoje opravdani razlozi da ovaj parlament i komisija i vijeće e, krenu s nečim drugim. Slažem se sa svima onima koji su rekli da je mala vjerojatnost da će doći do novog dogovora koji će naići na potporu za Terezu May u parlamentu. I zato bismo trebali promijeniti strategiju. E, ponudimo Britaniji dogovor e, koji će im omogućiti da ostanu u Europskoj uniji. Dame i gospodo, to je ono o čemu se ovdje radi a ne bismo trebali naprosto iskazivati žaljenje i kriviti Britaniju. Mislim da je na nama da se složimo oko toga da je na nama odgovornost za Brexit i zato bismo Britaniji trebali ponuditi novi dogovor kako bi oni ostali u Europskoj uniji, a to može biti samo umjereni dogovor koji se odnosi na imigracije. Dakle, umjesto da uvijek iznova krivimo Britaniju, Trebali bismo također e, priznati da je dio problema Europa i Brisela. Oni bi trebali postati dio rješenja. Trebamo se bolje boriti za Britaniju. Hvala. Liberale, U ime liberala, gospodin Verhofstadt, četiri minute. <clears throat> imam e, kolege Španjolce, Baske i Katalonce i ne želim da me poslije ubiju s obzirom na to što bi se moglo dogoditi. E, gospodine premijeru, mislim da postoji jedna značajka Španije, e, a i vi ste dokaz toga, a to je možda e, najproeuropska zemlja u ovom trenutku u Europi. Zato što ima snage govoriti o federalnoj Europi Neće mnogo vaših kolega doći ovdje i imati hrabrosti govoriti o federalnoj Europi. E, e, ja mislim da je to zbog europske povijesti i španjolske demokracije koje su međusobno povezani. Ja mislim da su posljednja desetljeća u vašem Ministarstvu vanjskih poslova e, da e, će svi zastupnici u ovom e, parlamentu za to preuzeti odgovornost. Evo mogu ih pojmence imenovati između ostalog Miguel Boradinos i svi ostali koje sam naveo i na posljedku postoji i konkurencija u španjolskoj politici. politici. Koja stranka će biti najviše pro-europska? Tu je parti Popular, PSOE, Unidos Podemos. Dakle, e, sviđa mi se to. E, u svakoj europskoj zemlji treba postati konkurencija između nacionalnih stranaka tko će biti najviše proeuropski. Tako ćemo moći ići naprijed. No moram vam reći, nakon e, evo ovo je sad, ja mislim, 15. E, rasprava koju imamo o budućnosti Europe. Malo sam frustriran svim tim raspravama jer svaki puta dođe premijer, predsjednik, e, iznosi cijeli popis novih europskih politika koje moramo imati. Socijalne politike, porezne politike, politike migracije, europska vojska. Dakle, e, svaki puta se onda postavlja pitanje zašto se to onda danas ne događa? Koja je prepreka tome? Zašto uvijek e, djelujemo malo prekasno? uspjeti, na primjer, s našim američkim e, e, prijateljima koji devet mjeseci riješe financijsku krizu, a mi nakon devet godina još uvijek nemamo bankarsku uniju. Nekoliko godina nakon groznih tragedija u sredozemlju, ja tu vam zapravo želim čestitati na načinu na koji ste postupili sa izbjeglicama iz Akvarijusa, ali budimo pošteni, to je posljedica nacionalističkih politika gospodina Slovinija koji je bio pravi e, izvor i razlog za to, a nedostatak europskih politika. Zašto još uvijek nemamo europsku e, graničnu stražu? Zašto još uvijek nismo postigli sporazum o reformi, na primjer Dublina? Nakon toliko godina tragedija u sredozemlju, Zašto još uvijek nemamo europsku vojsku danas? Zašto još uvijek borimo sa reformom eurozone? Devet godina, devet godina nakon početka financijske krize. To je za mene ključno pitanje i nadam se da ćete u vašem odgovoru za nekoliko minuta e, e, dubinski to, e, na to odgovoriti. mi sada imamo e, loše institucije Europske unije u ovom trenutku i koje stvaraju loše rezultate. Dobre institucije stvaraju dobre rezultate. Problem je i stalno ću to ponavljati i stalno ću to raditi zajedno sa E, e, e, postoji pravilo jednoglasnosti koje postoji u našoj Uniji, osobito u Europskom vijeću i to je glavni problem koji treba biti riješen. To je glavni problem. Trebamo ravnotežu između Europskog parlamenta koji odlučuje većinom i Europskom vijeću. Oni odlučuju jednoglasno. Dakle, to, tu nema ravnoteže. I sve se to blokira u Europskom vijeću. Dakle, ja vas molim sada i sljedećih godina molim vas E, e, vo, trebamo voditi ovu političku e, borbu, jer inače će sve biti to samo popis i želja koja se nikad neće ostvariti. Mislim, gospodine predsjedniče, da sam po prvi puta učinio nešto, a to je manje više da sam u okviru svojih četiri minute. Hvala. A sada gospođa Keller u ime zelenih Hvala lijepa premijer, e, hvala vam na vašem govoru koji mislim da je bio jako snažan, vrlo proevropski, jako mi je to drago jer mnogo ljudi e, se jako brine za budućnost Europe, vidimo puno vlada koje zapravo ne osiguravaju vladinu pravu napredak u demokracijama u njihovim zemljama, pa je dobro vidjeti da se stvari mogu i drugačije riješiti. To je jako dobro vidjeti, konkretno vam e, čestitamo na nekim mjerama koje su već poduzene u Španjolskoj, koje održavaju ove vaše tiče e, opredjeljenja o kojima ste ovdje govorili. Prvo, povećanje minimalne plaće na 900 eura. To je pomoglo mnogim obiteljima koji su puno trpili u prošlosti od proračunskih rezova i protusocijalnih reforma, osobito u kombinaciji sa vašom e, poreznom reformom. E, mi želimo istinsku socijalnu uniju i za to trebamo ulagati veće napore u vijeću i to svaka pojedina država članica. Nadam se da će i drugi slijediti vaš primjer. Kao drugo, tu je vaša odluka da se pobrinite da obitelji koje stave solarne panele na krovove imaju koristi od te inicijative tako možete se boriti protiv klimatskih promjena, ali i nagraditi ljude za njihove inicijative i pobrinuti se da će svako doprinijeti u toj velikoj borbi za spas našeg planete. li nam takvi konkretni koraci. Na posljedku jako sam zadovoljna, kao što ste i danas spomenuli, da je vaša vlada ima najveći postotak žena u cijeloj Europskoj uniji. Prava žena su ljudska prava, no još uvijek smo jako, jako daleko od e, dobre rodne jednakosti. Moramo tu postići napredak, vidimo e, nazadak u mnogim državama članicama unutar Europske unije e, i to protiv prava žena, protiv ljudskih prava. I jako je dobro vidjeti da postoje još neke vlade koje su tu predvodnici i to je zaista vrlo ambiciozna agenda koju imate. E, situacija u Španjolskoj svakako nije jednostavna, Nastirili ste mnoge probleme, jedan je svakako situacija u Kataloniji. E, e ne kompromisni način na koji je vaš e, konzervativni prethodnik e, rješavao to pitanje, povećao je problem i pojačao sukob. Sada je to na vašem stolu. Poput je jasno da samo demokratsko političko rješenje može, može predvoditi put naprijed. To uključuje i rješenje za zatvorenike. Dva bivša člana našeg kluba su sada u zatvoru. Ono što se njih optužuje ne može e, izdržati kontrolu, kao što su rekli sudovi u Belgiji i Njemačkoj. E, molim vas da otvorite e, iskren dijalog jer jedino sa dobrom voljom na obje strane Dakle, dobra volja na obje strane dovešće nas bližuje rješenju koji svakako trebamo za Kataloniju, Španjolsku i Europu. Premijere, spomenuli ste europske vrijednosti i kako svi moramo njih braniti, no jako nas brine e, Andaluzija. E, i e, zbog toga što stranka krajnje desnice bit će u vladi i zaista je, zaista je tužno vidjeti da i konzervativci i liberali se s time slažu. To je pogodba koja će, e, na temelju koje će nacionalisti e, imati, čuće ih se o našoj budućnosti, budućnosti Andaluzije i dalje od toga. Siguran sam da to mnoge brine i da mnogi od vas nisu sretni s tim, no sada je upravo vrijeme kada možete poduzeti nešto konkretno. Svi mi, svi klubovi moramo raditi na tome da se to ne dogodi. To je sramotna pogodba, e, sramotna nagodba i s Svako od nas bi mogao napraviti koaliciju sa krajnjim desnicama, no nemojmo to učiniti. Učinimo svu moć koju imamo u svojim rukama da e, se to okonča. Mi podržavamo žene koje sada prosvjeduju za rodnu jednakost e, jer nasilje nad ženama nema mjesta mu nema u Europi nigdje. Želim vas premijer podsjetiti da mnogi od ciljeva, svi zapravo koje ste spomenuli, rodna jednakost, jednakost, socijalna Europa, sve to traži djelovanje na europskoj razini. Dakle, nadamo se da će vaša inicijativa postati i u vijeću i na vašu potporu vijeću e, da se pobrinete da vaši kolege u vijeću slijede vaš primjer i ako ćete to učiniti, ako ćete raditi na progresivnu, socijalnu, demokratsku Europu, onda možete računati na našu potporu. Hvala. E, u ime e, kluba konfederalne grupe Europske vjedinje ljevice E, hvala lijepa, gospodine Sanče, hvala vam lijepa što ste došli u ovaj dom i na vašem doprinosu evropske raspravi koja je nužnija neko ikada zbog e, ekstremnog desnog populizma i njegovog rasta u Europi uključujući Španjolsku. No bez obzira na to slažemo li se ili ne, o opasnostima i prijetnjama kojima je izložena Europska unija. E, možda se slažemo o tome, ali ne slažem se sa rješenjima koje ste dobili ovdje. Kada se radi o krajnjoj desnici, o e, skupinama koje sliče fašistima, moramo rješavati korijene takvog stanja, e, plodno tlo za takvu vrstu pokreta. E, a plodno tlo je činjenica da vlada više ne ispunjava svoje obveze prema radničkoj klasi. Ne moram vam podsjećati da nove liberalne politike koje gura Brisel E, su potkopale e, državu blagostanja koja je već trpjela, problemi postaju e, gori i krivo upravljanje krizom dovelo je do neodržive nejednakosti. Vaše politike pomažu samo povlaštenima, uzrokuju mnogo socijalnog trpljenja i krize legitimiteta Španjolska vlada je pomogla e, pogoršanju takve situacije i gorčini koja tu postoji. E, bila je rezova u zdravstvu, obrazovanju, mirovinskom sustavu i i dvije štetne e, e, radne reforme za radnike, za žene i muškarce. To se ne može ponoviti. Stvorili ste sjajnu e, oluju tako da krajnja desnica može iskoristiti oče većeg dijela stanovništva. Oni govore o krivim neprijateljima i krivim rješenjima. Gospodine Sanchez, Europska unija ima više od 140 milijuna siromašnih ljudi i onih koji rade siromašni su, a to je zato što postoji e, zbog modela proizvodnje koje imamo e, koji se koristi da se uništi jug. Imamo subsidijarne modele koji se temelje na jeftinoj radnoj snazi bez dodane vrijednosti. Postoji jako puno ljudi čija radna mjesta vise o koncu zbog toga što njihova poduzeća ih ne plaćaju ili ih mogu otpustiti niste zapravo postigli sporazum sa sindikalima. E, popis je zapravo predugačak, ne mogu sve to ovdje niti navesti. To je rezultat zanemarivanja demokracije i stavljanje demokracije u ruka multinacionalnih poduzeća. E, naš prioritet bi trebao, trebali bi biti e, stvarni problemi građana, bez obzira gdje žive i odakle dolaze. Zato moramo promicati javne politike koje potiču kvalitetna radna mjesta i otvaraju ih i koji sprečavaju iskorištavanje na tržištu rada. Jer sve do sada sada. Sloboda kapitala išla ruku pod ruku sa slobodom kretanja siromaštva i nejednakosti. Za ust Mm, prestanite se osuglašavati o gospodarskim politikama sa krajnjom desnicom. Rješavajte probleme radničke klase. Ne trebaju nam dobre namjere, trebaju nam čvrsta opredjeljenja. Ako je socijalna politika, ako treba biti u srcu europske politike, onda se moramo pobrinuti da ratificiramo europsku socijalnu povelju. To je dobar socijalni sporazum. Što ćete učiniti da se pobrinite da vanjska i socijalna politika EU bude vjerojatno dostojna, a ne puna prijepora. Sjetimo se Zapadne Sahare, Palestine. Prije reforme e, osnovnog izbornog zakona želimo rodnu jednakost jer je izložena prijetnji, postoji e, e, jaz, u, rodni jaz u plaćanja. Nije to samo jaz u plaćama, to je viši, veći jaz, a nastavit ćemo se boriti za interese žena. Hvala. della Libertà u ime FDD-a zastupnica Ferrara ima riječ. Hvala predsjedniče. Predsjedniče, predsjedniče vlade, najpša hvala što ste došli na današnju raspravu. Ovo je 15. rasprava o budućnosti Europe koju ovdje organiziramo u Europskom parlamentu i po 15. put ponavljamo da Unija očito prolazi kroz eh, krajnje teške trenutke i već 15. put se pitamo zašto je tome tako. I razlog koji se nudi uvijek je isti. Politike su krive, stvaraju štetu i određenu nepravdu. Želim vam spomenuti dva primjera. Politika stroge štednje izazvala je veliku štetu u našem društvu. Još jučer predsjednik Juncker priznao je ovdje da je politika štednje izazvala, odnosno nanjela štetu. Kaže se bolje ikad nego nikad, no možda tome baš nije tako ovdje jer smo probili sve rokove. Postali smo gospodarstva koja razbijaju sve sustave zaštite radnika, najranjivijih skupina i ne poštuje se očekivanja najugroženijih. Govori se o socijalnoj politici, o poštovanju dostojanstva, o nezaposlenosti, socijalnoj isključenosti, no to je situacija kroz koju, u kojoj se nalaze milijuni europljana. Kada govorimo o tome, to ne znači da smo populisti, već jednostavno da promatramo stvarnost tako kakva jest i da namjeravamo reagirati. Juncker i drugi povjerenici raspolažu se još nekoliko mjeseci mandata, ali sljedeći izbori stvorit će pravu promjenu i ovdje u ovoj vijećnici, ali i u komisiji. Želim navesti još jedan još jednu krivu politiku. Ovdje mislim na politiku o migracija. Ovdje neuspjeh politike nije pitanje imena, već činjeničnog stanja. Dakle, nema jednake raspodjele odgovornosti, nema solidarnosti između država članica i sve to polučilo je reformu za jedinstvenog sustava azila. Ali ta dva načela su jasno E, naznačena u članku 80. temeljnog ugovora, no popustilo se pred nacionalnim egoizmima. Stoga glavna odgovornost glavna odgovornost za upravljanje protokom e, tokovima izbjeglica su na plećima e, graničnih pograničnih zemalja što utječe uveliko na temeljna prava i gospodarski i socijalna i na cijena toga svega procijenjena je godišnj, na godišnjoj razini na 40 milijardi. E, nisam tek tako spomenula ova dva primjera, gospodine predsjedniče vlade. Španjolska i Italija su dvije pogranične zemlje koje imaju interesu da valjano upravljaju protokom, migracijskim protocima i gospodarstvom. Vaša i moja zemlja su primjer dviju političkih snaga koje su potpuno suprot različite, ali jedna i druga treba boriti protiv mjera štednje i naći rješenja za e, migracijsku krizu. Cijela Europska unija trebala bi biti aktivna E, s obzirom na ove e, hitne situacije. Rekao sam, drage kolege, da trebamo ponuditi druge odgovore građanima i građankama koji očekuju konkretne rezultate. Mogli bismo, na primjer, e, donijeti neke mjere protiv traćenja sredstava. Započnimo odmah ovdje u Europskom parlamentu koji ima tri različita, a u potpunosti nepotrebna mjesta rada. Očuvanje Strasbura u svakom mandatu košta milijardu eura. 200 milijuna eura svake godine kako bismo imali e, ove zgrade u Strasburgu samo za 48 dana godišnje. Pa kako možemo to pravdati pred našim sugrađanima? To nije moguće. Dakle, vidite, dragi kolege, kad bismo stali e, u kraj ovom e, tračenju sredstava, to nije napad na demokraciju. Demokracija nije privilegij. Dragi kolege, tu su brojke s jedne strane, mjere štednje s druge razbacivanje sreće, a opet prema toga svega imamo i europljane, europljane koji traže od nas promjene i mislim da europljan trebaju biti u samom centru politike i odluka Uniji. Dobro biti prava europljana trebaju biti u samom srcu naših odluka i ne trebaju biti žrtva, ni u ime ekonomskog i financijskog interesa nekih, odnosno elite. Hvala. U ime ENF-a zastupnik Bejmar riječ. Gospodine predsjedniče vlade, Primanje od godinu dana Slučajno ste se obreli na čelu Španjolske, zahvaljujući skandalu e, kojem je bio izložen Mariano Rahoj. Vaš dolazak bio je čudo, čudotvoran za socijalističku stranku koja je raspolaže samo sa 80 sjedišta u zastupničkom domu, ali katastrofalno za Španjolce koji danas trpe vašu politiku. Vaš prvi politički čin bio je primiti akvarijus brod e, nevladne organizacije francuske njemačke čiji francusko njemačke nevladne organizacije čiji je biznis e, podrška ilegalnoj emigraciji u sredozemlju mafije prosperiraju i koriste i zloupotrebljavaju naivnost europljana e, Kri, Krijumčari su veliki korisnici ovih takozvanih humanitarnih organizacija koji im omogućavaju veliku uštedu goriva na Macron i Merkel eh, su bili oduševljeni što su dobili tu neočekivanu podršku svoje lude migratske politike i odmah su vam čestitali. Prošlog ljeta dva puta ste primili gospođu Merkel, drugi put, eh, uzgled bude rečeno, to je bilo vašoj ljetnoj rezidenciji u Andaluziji. Bez da ste savjetovali sa Španjolcima, napravili ste sporazum sa kancelarkom kako biste preuzeli višak migranata kojih se ona želi riješiti nakon što je širom otvorila svoja vrata 2015. godine. I u svom žaru niste ni uvidjeli da usput e, prema po, govorite o Maroku e, kao o, pod, o nerazvijenoj zemlji e, govoreći o ponoru nejednakosti, a vaš prethodnik je prema toj zemlji postupao kao najprosperitetnije i najstabilnijoj zemlji Magreba, a uzgred budi rečeno to je zemlja koju, koju, koja koju dijeli samo 14 km od vaših južnih granica. No, nakon e, takvih postupaka migranti su jurnuli na vaša vrata i vidjeli smo dakle, kaočne scene e, migranata koji su se bacili na ceutu i Melilju, pa ponekad napadajući vaše graničare oružjem. Vi ste počinjeni Berlinu, ali već i Briselu još odavno, 2011. E, krišom ljetnog razdoblja. Socijalistička partija je pod vašim vodstvom e, održa, promijeniti svoj e, španjolski ustav i od tada ste počinjeni e, proračunskim nalozima Brisela. No, španjolski narod se budi. Od početka prosinca jedna stranka koju su vaši prijatelji prema kojoj su postupali sa nipodaštavanjem uspjela je nevjerojatan rezultat ostvariti. Naravno, govorimo o Voxu koji je u vašem u vašoj vašoj zemlji Andaluziji e, E, ostvarila nevjerojatan rezultat i svrgovanje socijaliste koji su tamo vladali već 40 godina. A to je samo početak jer Santiago Abascal e, će napraviti slično. 2018. zbog vas 129, za 129% je e, više migranata primljeno u Španjolskoj 2017. A suprotno tome u Italiji Matea Salvinija ilegalna migracija je smanjena za 95% jer poruka je jasna. Italijani više ne dopuštaju da se gazi po njihovim zakonima nelegalnim dolastima na njihovu votlo a tim više što mafija, prava mafija protiv koje se Mateo Salvini stalno i bez pre, e, ne napor bori a mafija koristi e, ovo krijumčarenje najviše. Jedan nedavni članak Vardjana rekao je da je krijumčarenje ljudi još isplativije od krijumčarenja droga, a da ne govorimo o tome da multinacionalna poduzeća e, gledaju prema tom dolasku jeftine radne snage. Gospodine predsjedniče vlade, rješenje migracijske politike je samo pitanje dobre volje, e, političke dobre volje, jer ljudi iz Guardia Civil su jednako kompetentni kao njihovi kolege u Italiji. No, umjesto da se na njih oslonite, vi ste pred Božić rekli da ćete ulagati novce u zasebni fond koji je namijenjen integraciji migranata. Ja predviđam da Španjolci neće još dugo podnositi vašu neodgovornost. Zastupnik eh, Ujazdovski, neovisni zastupnik. Wystąpienie i przy tej okazji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 E, Španjolskoj i čestitati na 40. godišnjici Ustava i očuvanju e, teritorijalnog integriteta. E, kolega Verhofstadt u vašem govoru vidio je određenu doktrinu, ali meni se čini da je pragmatičan pristup i više poštovanja prema državama članicama odmicanje e, od centralizma nešto što nam je potrebno i odmicanje od centralizma mi je nedostajalo u vašem izlaganju. E, solidarnost e, znači da smo spremni pružiti potporu drugima onda kada im je potrebna ukoliko bez svoje krivnje zapadnu u poteškoće. Međutim, solidarnost ne znači da mi trebamo e, platiti račun e, za nešto što je e, netko drugi nerazumno potrošio. Praktično gledano smatram da je Španjolska kvalitetan partner kada govorimo o realnom pristupu europskoj politici. Hvala. Señor presidente del eh, španjolske vlade, gospodin Pedro Sanchez Perez Castejón ima riječ kako bi odgovorio na posljednje pitanje. Dragi predsjedniče, zastupnici, hvala svim govornicima i hvala vam na ovoj raspravi koja je bila živa. Ako mi dopustite, E, odgovorit ću predstavnicima različitih klubova zastupnika, neću vam se obraćati e, izravno, već ću e, kolektivno odgovoriti na pitanja. Pa, ključna ideja jeste da treba zaštititi Europu kako bi nas Europa zaštitila. O tome su govorili različiti predstavnici kluba zastupnika. No, bez obzira na naše ideološke razlike, pitanje koje se postavlja je da vidimo kako ćemo usmjeriti stvari. Najprije bih se osvrnuo na pitanje migracije. Gospodinu Weberu mogu reći sljedeće. Vi prenosite viziju Partido Populara iz Španjolske, ali treba porediti percepcije. Dakle, migracija se nije pojavila sa socijalistima u lipnju prošle godine. Dakle, došlo je do porasta od 130% pro, posto eh, migratskih tokova prema Španjolskoj. 130. No, ono što se dogodilo nije eh, migracija, već migracijska politika. I ono što želim reći svima jest da smo uvijek imali, zato smo i donijeli odluku da primimo Aquarius. Dakle, uvijek smo vjerovali da je razvoj migracije nešto što zahtjeva od svih država članica da zauzmu zajednički stav koji će biti temeljen na dva stupa odgovornost i solidarnost. I španjolska vlada zalaže se za vanjsku politiku poput one koju je na E, koju, koju promovira potpredsjednik Europske komisije. Mislimo da trebamo imati ekonomske resurse za razvoj i stimulaciju Afrike. Mi se zalažemo za multilateralu sa bilateralu sa brojnim zemljama ove godine, sa Mauritanijom, Marokom i svim zemljama Sahela. To nismo napravili samo u interesu Španjolske, već i cjelokupne Europske unije. Trebate znati da Španjolska već čitav niz godina je vodi politiku povratka sa Marokom, Mauritanijom i drugim zemljama Sahela. Prije nekoliko godina bio sam u Maliju, gdje smo na određen način otvorili politiku dobrovoljnog povratka e, državljana Malija koji žive u Španjolskoj. Dakle, to je politika povratka koju ohrabrujemo i jačamo isto tako politiku, graničnu politiku, no jačamo isto tako i politiku integracije jer mislimo da je važno poticati tu politiku e, prema svim migrantima koji su na našem kontinentu i ono što vam želim neupno reći jeste da smo mi za reformu zajedničkog sustava azila Unije. Ono što je napravljeno napravili stranke koje su dijelom e, Europskog parlamenta, naravno poput e, e, Europske pučke stranke, ali mislim da ne možemo raditi ustup, povlačiti se. Mislim, mene ne brine inače što se tiče ekstremne desnice njihovo postojanje i prisustvo, no ono što me brine jeste kako oni jako suptilno i vješto uvjetuju diskurs europskih stranaka i evoluciju europskog projekta. Moja vlada i uzgled bude rečeno gospodine Verhofstadt napravili ste odličan eh, govor. Da, naša vlada želi usvojiti višegodišnji financijski okvir, mi smo se zato zalagali na Europskom vijeću, ja sam zato zalagao, a i prethodna vlada gospodina Rahoja. Dakle, mi smo govorili da treba usvojiti višegodišnji financijski okvir prije izbora, jer to je od temeljnog značaja za poljoprivrednu politiku, za kohezijsku politiku, ali isto tako jednu važnu politiku kao što je migracijska politika i politike koje su povezane uz istraživački rad i inovaciju. Dakle, mi ćemo odobriti opći proračun uh, u četvrtom mjesecu, vjerojatno, govorim o nacionalnom proračunu, prethodni saziv uh, i vlada gospodina Rahoja predložila proračun za početak uh, četvrtog mjeseca. Ono što želim ovim reći jeste da ćemo mi anticipirati stvari, i mislim da ćemo izvojati tu pobjedu jer se tu radi o dobrom proračunu, ne samo socijalno gledano, već imamo i znatno povećanje e, sredstava koje se tiču redistribucije, ali tu su i neke inovacije koje se tiču e, fiskalne politike, kao što je dakle plaćan porez za velika e, digitalna poduzeća i za financijske transakcije. Dakle, to, to su stvari koje ste vi ponudili u ovom ovdje domu, a mi to za, e, mi o tome raspravljamo na razini Španjolske. No, dopustite isto tako i da spomenem i Kataloniju, jer je gospođa Keller o tome govorila. U Kataloniji od 2014. godine bilo je pet glasanja. Imali smo dakle tri autonomna glasanje glasanja izbora i dva referenduma. I koji je bio rezultat tih glasova uvijek držeći se statusa Španjolske? Dakle, 48% katalonaca podržalo je independentističke e, stranke. Dakle, ta struja nema većinu glasača, imaju parlamentarnu većinu, ali ne većinu građana. inzistira na tome, 52% građana Katalonije ne podržava neovisnost. Dakle, oni to moraju uvidjeti, odnosno ne može se nametnuti politički projekt većini koji je u više navrata od 2014. rekao da se ne slaže sa tim zastranjivanjima i koji se tiču neovisnosti. No, to se ne tiče samo Katalonije, pogledajmo Bavarsku ili Veneto u Italiji ili Koziku, tu postoje neke teritorijalne napetosti, pokreti, teritorijalne fragmentacije. To postoji u velikim državama. E sad, koja je razlika između onoga što se dogodilo i u Kataloniji ili u Venetu ili u Bavarskoj? Dakle, kada se netko zalaže za neovisnost Bavarske u Njemačkoj ili Veneta u Italiji, ali kada se Ustavni sud e, očituje, Vrhovni sud u Venetu ili u Njemačkoj, Bavarski sud, onda te stranke koje zalažu za neovisnost e, smatraju da treba poštovati tu presudu. U Španjolskoj ne, jer došlo je do sudskih odluka ali se one ne poštuju. Dakle, u Kataloniji se to dogodilo. I problem je taj što na određeni način snage koje zalažu za neovisnost nisu ispoštovali institucionalni mandat jer jednostavno nisu priznali ono što se dogodilo. Treće, očito je da još od 2010. godine Katalonija ima regionalni ustav, status autonomije Katalonije koju koji nije podržao u potpunosti katalonsko društvo i Španjolska kao država je svjesna toga. A jedno je sigurno, već deset godina očigledno je da postoje neke političke stranke koje kada su u oporbi koriste Kataloniju kako bi se suprotstavile socijalističkoj vladi. A kada su na vlasti, onda traže lojalnost socijalista. E pa mi smo lojalni prema državi. Španjolska je velika država koja ima socijalnu i ekonomsku decentralizaciju kulturnu decentralizaciju na viskoj razini. Priznajemo brojne jezike i tu imamo decentralizaciju i na razini e, obrazovnog sustava. To je sve važno U međunarodnoj zajednici postoje neki pokazatelji prema kojima je Španjolska druga najdecentraliziranija zemlja na svijetu. Dakle, kao prvo mislim da je jako važno da independentizam e, u Kataloniji otvori iskren e, dijalog e, sa onom drugom većinom koja se ne zalaže za neovisnost, vlasti u Španjolskoj trebaju olakšati taj dijalog između tih dviju struja koje postoje u Kataloniji. Dakle, s jedne strane nacionalisti, a s druge strane nenacionalisti. Mogu vam jamčiti ovdje da e, vlada, španjolska vlada, za razliku prethodnih, e, ima čvrstu namjeru riješiti ovo pitanje posredstvom e, postojećih institucija i ustava pitanje Katalonije. Ali ono što treba napraviti najprije jest da independentisti uvide i priznaju da nemaju društvenu većinu i da trebaju pokrenuti dijalog s onim drugim dijelom Katalonije kako bi izašli iz te slijepe ulice koji traje već deset godina. I kako bismo ovo rezimirali na jednostavan način, u Kataloniji nije problem neovisnosti, već kohabitacija, suživot. finalmente, finalmente, usted ha hecho, señor Weber, una alusión Gospodine Weber, vi ste spomenuli izglasavanje povjerenja. Tu je bio jedan mandat koji je bio regeneracija sustavno. Ono što se desilo u Andaluziji i i ono što se dešavalo u Francuskoj i drugdje jeste preispitivanje situacije problema koji su se desili, koji, koji se pojavljuju zadnjih godina. Dakle, ono što se dogodilo u Andaluziji jeste da se prešlo jednu granicu koja postoji u Europi, a ne može se stvarati sporazume s ekstremnom desnicom. Nikada neće biti dogovora s ekstremnom desnicom, što se nas tiče. Dame i gospodo zastupnici, ono što vam želim reći je da je pristup španjolske vlade takav da idemo naprijed u Europi. Mi smo iznijeli određene prijedloge po tom pitanju i što se tiče strategije za jednakost između muškaraca i žena, borbe protiv prekarnosti rada, nasilja protiv djece, odnosno nasilja obiteljskog nasilja. Dakle, sve te stvari koje se tiču jačanja zaštite u Europi, dakle Europe koja nas štiti, koja štiti najranjivije, tu ćete imati podršku Španjolske i socijalista u Španjolskoj. Gospodin Verhov, šta želim vama reći nešto? Vi ste u Europskom parlamentu jako dugo. Ja sam na čelu e, španjolske vlade evo, tek sedam mjeseci, tako da biste mi mogli. E, svjestan sam e, vašeg iskustva, a i frustracija. No, ono što sam htio reći jest da sam spomenuo neke neka moguća rješenja glede sporosti u donošenju odluka i u gospodarstvu i ekonomskoj politici u Europskoj uniji. Mislim da je to sve povezano za promjenu postupka donošenja odluka bilo u vijeću ili u parlamentu. No, mi ćemo se zalagati za to da za ključna pitanja ne bude pitanje jednoglasnosti Neke stvari će, neke izmjene će izmjenu um, temeljnih ugovora, druge ne. I ministar vanjskih poslova mi je, gospodin Borel, rekao mi je da možemo koristiti neke premosnice kako bismo pojačali e, globalni aspekt našeg kontinenta i osobito u vanjskoj politici. Hvala, predsjedniče. Prelazimo sada na postupak spontanog javljanja za riječ. E, molim vas e, da se držite predviđenog vremena od jedne minute. Više od 150 ljudi se javilo za riječ. E, prvi je na redu gospodin Gonzalez. Poštovani gospodine predsjedniče, živimo u doba lažnih vijesti, ali isto tako i krivih uvjerenja. Rekli ste da nikada nećete ući u savez eh, sa ekstremistima, a onda ste učinili upravo to. Osim toga ste rekli da će se odobriti eh, proračun, a eh, to jedino možete uz pomoć podrške totalitarista i ekstremista. Dakle, primjenjujete dvostruke standarde. Puno je bilo riječi o globalizaciji, ali niste govorili o jedinstvu Španjolske i niste zaštitili vladavinu e, prava u Španjolskoj. Ovdje imamo puno žutih e, postera. Pitanje Katalonije nije samo pitanje e, društva i suživota. Postoje postupci protiv ljudi koji se zalažu za nezavisnost i zato je važno stati u obranu vladavine prava. E, svi mi e, želimo štititi jedinstvo Europe, a važno je štititi jedinstvo Španjolske. Španjolska je sastavni dio Europe i zato mora biti i e, sastavni dio naših uvjerenja. Bojim se kao zastupnik iz Španjolske da to niste učinili na adekvatan način. Hvala. Zastupnica Garcia Perez. Poštovani gospodine predsjedniče, ovo je vrlo osjetljiv trenutak za Europu. Slušala sam vaše izlaganje. Govorili ste o predanosti europskim vrijednostima i to je dašak svježeg zraka za one među nama koji vjeruju da je Europa odgovor za naše probleme. Odgovor je u boljoj Europi, u onima koji će se oduprijeti E, kušnjama e, da e, samo dobiju političke poene. Ono o čemu ovdje moramo govoriti je rješavanje problema naših građana. Treba nam veća razina socijalne pravde, veća razina ravnopravnosti među muškarcima i ženama. Trebamo biti u stanju E, obećati ljudima da će Europa ponuditi rješenje za njihove probleme i onda ostvariti rezultate. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo osigurali bolju Europu, Europu koja će dati novu nadu ljudima i vjeru u europski projekte. Hvala vam puno na tome što pokazujete da se vaša vlada bori za temeljne vrijednosti europskog projekta. Hvala. E, Lasal je rekao da politika kreće od promatranja stvarnosti. Upravo zato slavimo obljetnicu eura i čuo sam e, šest govora koja nisu imala nikakve veze sa stvarnošću, nego je to bila riječ o zabludama i snovima. Vi govorite o tome da želite socijalnu Europu. Socijalna Europa je ona koja stvara radna mjesta i perspektivu za građane i naše mlade. To je ono što je presudno. I zato se trebate pitati E, zašto u Europi imamo najsporiji rast na svijetu? E, zašto E, govorimo o tome koliko smo e, sjajne uspjehe ostvarili, a zapravo nam trebaju privatne investicije. A nemamo e, privatne investicije zato što postoji podjela i kline u Europi, a to je euro. Pogledajte Njemačku, tamo nema nikakve nezaposlenosti, a u drugim zemljama imamo prekarne uvjete rada, ljudi rade više za manje novca. To nije socijalna Europa kakvu želimo. Zastupnik Narod. Hvala. Poštovani gospodine Sanchez, Živimo u doba kada je sve prisutnija opasnost populizma i ekstremizma i moramo pronaći prave odgovore kako bismo ove eh, probleme sasjekli u korijenu. Problem je u tome što je srednja klasa razočarana. Razočarana je načinom na koji se vodi politika. Previše ima političke doktrine, a doktrina premalo prave politike. Dovoljno je pogledati e, separatisti i e, krajnju desnicu i načine na koje oni pokušavaju uništiti Europu. Međutim, moramo sagledati ono što mi činimo i što bismo mogli učiniti bolje. Moramo E, dosljednije braniti Europu. Oni koji smatraju da je Katalonija problem moraju biti e, svjesni toga da ondje postoji e, stranka koja nije samo katalonska i pogledajte što je nedavno učinjene. Učinjeno dovoljno je govoriti o sektaštvu, odnosno nije dovoljno govoriti o sektaštvu. Međutim, moramo se suočiti sa stvarnošću i raditi na solidarnosti i jedinstvu, a to vrijedi koliko za Europu, toliko i za Španjolsku. Zastupnik Bove ima riječ. Gospodine predsjedniče španjolske vlade, petog studenog prošle godine otišao sam posjetiti svoje bivše kolege u Europskom parlamentu koji su danas u zatvoru, u španjolskim zatvorima. Da. li je danas moguće zamisliti da se nalazimo u takvoj situaciji da ljudi koji su izabrani najprije na europskoj razini, a zatim izabrani u Kataloniji na zakonit način, da takvi ljudi mogu biti bačeni u tamnicu zbog svojih političkih uvjerenja. U ovom parlamentu u više navrata prokazivane su neliberalne politike gospodina Orbana, prokazivane su neliberalne politike Poljske. Optuženi su s pravom svi napadi na prava do kojih dolazi u drugim zemljama u Europi. Recite mi, da li Španjolska zbog svojeg ustava i zbog politike koja se vodi u Kataloniji ulazi u tabor svih tih zemalja. Smatram da je to štetno. Čuo sam vaš govor, ali kako onda danas ljudi, zastupnici, članovi regionalnih vlada i šefovi udruga bivaju bačeni u zatvor. Ja sam čuo vašu ponudu za dijalog i slažem se s tim, ali ako hoćete dijalogizirati, ako hoćete razgovarati s nekim, pa to ne može biti ljudima koji su u zatvoru. Treba osloboditi te ljude i onda se može razgovarati i nikad nitko od njih nije odbio preuzeti svoju odgovornost čak i pred sudom, čak i ako se ne slažemo da se te ljude stavlja, e, izvodi pred sud. Dakle, oslobodite te ljude i onda ćete pokazati da živimo u demokraciji podsjećam vas da morate poštovati sustav DONT. Ako vi govorite dvije minute, onda će jedan zastupnik iz vaših redova izgubiti riječ. Evo, to, vam, to sam vam htio reći. To je pravilo i treba ga se držati. Sada gospodin Urban Krespo ima riječ. Senjor Poštovani premijeru, Vaša je vlada izrazila dobrodošlicu u a šest mjeseci kasnije je e, odbila prihvat što je išlo na ruku fašistima kao što je Salvini. Osim toga govorite o e, obustavi reforme na tržištu rada. E, o Iznesena su obećanja o oporezivanju e, banaka i neke druge mjere. Međutim, e, ništa nije učinjeno kako bi se spriječile deložacije. E, vi ste naprosto saveznici populističkih struja. Pogledajmo što se zbiva u Andaluziji. E, tamo je potreban e, temeljit e, zaokret kako se ne bi služilo samo elitama. Krajnji je trenutak da učinimo nešto za Europu jer vrijeme istječe. Zastupnik Tanmas. E, složio bih se s onim što je rekao zastupnik Bove o katalanskim e, zatvorenicima koji su slučajno završili u predistražnom zatvoru već godinama. To su politički zatvorenici. Politički zatvorenici, a Europska komisija ne poduzima ništa, vijeće ne poduzima ništa, parlament e, kao institucija ne kaže ništa, pa čak i gospodin Verhofstadt šuti. Europske vrijednosti o kojima se neprestano govori e, se suzbijaju i pitamo se zašto. Najvjerojatnije je to zato što e, španjolska vlada podržava europski projekt e, i čini mi se da onda ispada da je u redu držati političke zatvorenike. To treba osuditi. A jako je teško podnijeti licemjerstvo. Predlažem da se pogledate u ogledalo i e, prestanete voditi kampanju, navodnu kampanju da se oslobode politički zatvorenici. Zastupnik Epitidijeos. Hvala. Dobrodošli gospodine premijeru. Imao bih neka pitanja koja bih vam e, želio postaviti. Koje ćete mjere poduzeti u praksi kako bi vaša zemlja Španjolska, Italija i Grčka e, prestale biti u klopci s obzirom na migracije. Vi se zalažete za uspostavu europskih oružanih snaga, međutim, kako bismo opravdali povećanje vojnih sposobnosti u Europskoj uniji, morao bi postojati neprijatelj koji predstavlja prijetnju Europi. Možete li mi reći e, koji je to neprijatelj, koje su zemlje izložene prijetnje? Jer koliko je meni poznato, jedino Grčka i Cipar su izložene prijetnje Turske. Osim toga, zalažete se da Europska unija ima sposobnost intervenirati izvan vlastitih granica. Je li to budućnost o kojoj sanjate? E, uloga globalnog policajca. E, kažete da se trebamo riješiti pravila o jednoglasnom donošenju odluka, ali to znači da će manje zemlje imati e, manju moć. E, možete li zamisliti situaciju u kojoj je vaša zemlja u manjini i da nije u stanju braniti vaše vlastite interese? Hvala. Zastupnica Lange. Hvala lijepa gospodine premijeru na vrlo konstruktivnom izlaganju. Jasno je da je Španjolska pouzdan partner u Europi, a Europa će biti pouzdan partner Španjolskoj. Dakle, da, e, nastavit ćemo sa kohezijskom politikom, garancijom za mlade i tako dalje, ali mora biti jasno da odgovornost za socijalnu Europu e, kreće od nas samih. E, I Mislim da je opasna strategija kada nešto poduzimate kako biste skrenuli pozornost sa problema kod kuće. Ekonomski e, je zahvalno e, stajati na e, temeljima divoba. Vi koristite pogodnosti koje su nastale ranije. E, ne smijemo dovoditi u opasnost e, postignuća koja su ostvarena. E, solidarnost je ovdje iznimno važna i zato se unaprijed veselim daljnjoj suradnji sa Španjolskom. Hvala. Zastupnik Lopez Poštovani gospodine Sanchez, Ovdje smo se sastali i razgovaramo o budućnosti Europe i čini mi se e, stoga neobičnim da ovo ispada e, susret e, u sklopu izborne kampanje između vas i gospodina Timmermansa. Jer kada govorimo o diktaturama iz prošlosti, onda bismo mogli govoriti i o sankcijama u odnosu na Kubu i Venezuelu. Jeste li o tome govorili na vijeću ili ćete i tu šutjeti? Očekivali smo da će doći do promjena. Govorite o poštivanju pravne stečevine Europe. Morate pokazati da ste pravi europljanin na način da postupate kao pravi europljanin na vijeću umjesto da prešutno odobravate Kastra e, Kubu e, na Kubi i Madura u Venezueli. Postoje politički zatvorenici na Kubi i u Venezueli Trebali biste e, se založiti za njihovo oslobođenje. Hvala. E, zastupnik Blanko Lopez. Hvala lijepa. E, gospodine Stevan Gonzalez Pons. Ako je netko domoljub, onda to ne znači da viče Viva Espanja. To znači da štiti e, ustavne vrijednosti i e, ne surađuje s onima koji se bore protiv temeljnih vrijednosti. Kad god je Španjolska bila u opasnosti, reagirali smo na zahtjeve za pomoć. Želio bih ovdje reći jednu stvar. Postojala je opasnost raspada e, Španjolske i sada postoji još veća opasnost. Dva nezakonita referenduma su održana. Meni je jako žao E, što vidim da se ne stvara prostor e, u kojem postoji mogućnost e, za suživot. Zastupnica Tomašić. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani premijeru, hvala vam na doprinosu ovoj raspravi od referenduma o brexitu eu se fokusirala na pitanje daljnje političke reintegracije a izbor predsjednika trumpa i redefinicija američke pozicije dodatno su nas pogurali u tom smjeru koji smatram potpuno pogrešnim. drago mi je stoga što ste se osvrnuli na neke velike izazove koji nisu vezani uz političku integraciju kao što su radnička prava i javne usluge koje ste objedinili pod terminom socijalna europa europa mora ostati bastion radničkih prava ali jednako tako želi li ostati globalno konkurentna ne smije ubijati poduzetništvo visokim porezima i nepotrebnom regulacijom izvjesno je da se nalazimo na pragu nove recesije i u tom kontekstu moramo biti jako oprezni s javnom potrošnjom. vama bih to posebno preporučila zato što dugogodišnje poigravanje španjolske deficitom može buduću krizu u europi učiniti pravom katastrofom. hvala lijepa. la ciudadanía espera que la unión sea que aporte un modelo de desarrollo económico Građani žele da Europska unija bude korisna, da stvara ljudski sustav gospodarskog razvoja, da se usmjeri na građane i da se vidi uvjerenje u borbi za e, prava ljudi. Narod Baskijske e, e, zemlje već je desetnićima toga svjestan. Spremni smo stvarati stabilnost u uniji i braniti načela E, i nositi se sa e, izazovima s kojima smo suočeni. Kada gledamo na socijalnu dobrobit, moramo e, koristiti dijalog za rješavanje političkih problema koji su vrlo složeni. E, pojednostavljeni odgovori nikud nas neće odvesti, samo ćemo ponavljati pogreške iz prošlosti i možemo to vidjeti svaki dan na televiziji i u ovim isječcima 30 sekundi. Dakle, moramo učiniti puno više. Moramo ponovo razmisliti o tome na koji način branimo naše politike, stojimo iza naših politika načela i to moramo napraviti raspraviti u kontekstu vladavine prava, iako inače se naš politički problem lako može pretvoriti u e, nezakonito djelovanje kao što se to dogodilo u Kataloniji. To je vrlo štetno. Moramo e, imati humanistički, europski e, pristup i moramo promicati rješenja na usklađen način i zajedno živeći. Hvala predsjedniče. Gospodin Sanchez E, gospodine Sanchez, pozdravljamo napredak e, koji e, predstavlja ovaj proračun i zaista je moguće odlučiti se za socijalni put, put koji više šteti okoliš, koji se temelji na solidarnosti, a ne mržnji. Moramo biti hrabri. Gospodin Sanchez Hoćete li e, konačno e, staviti i okončati e, ono što se događa s emigrantima u Španjolskoj? Hoćete li dozvoliti plovilima kao što su Open Arms da nastave spašavati živote u sredozemlju? Jeste li za Pariški sporazum za zaštitu okoliša, morate e, e, e, se pobrinuti za čistu energiju. Hoćete li odrediti datum za nuklearne elektrane, a da se ove druge zatvore? Hvala. Dobro jutro premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Puno ste govorili o ženama, o pravima žena o nasilju nad ženama. Nadam se da ćete sljedeći puta biti ovdje, da će s vama doći neka žena u vašim e, stručnim službama. Čini se da ste došli samo sa muškarcima ali e, nadam se da će dakle vidjeti djelovanje koje proističe iz riječi. Italija i Španjolska uvijek su imale dobre odnose, ne samo zbog pitanja kao što su imigracija o kojoj smo dugo raspravljali. Nadam se da mogu izraziti nadu u ime e, nas e, oboje. Što se tiče reforme Dublina, mi se zapravo sjećamo kao da smo zapostavljeni od strane Europskog vijeća, država članica. Europski parlament je zapravo glasovao za reformu Dublina i za eh, vraćanje imigranata no, to je važno, važno je da se premijeri i ministri o tome slože. Što se tiče nacije nad ženama, apsolutno slažemo da je djelovanje potrebno. Nama je zaista presudno da imamo pravilne politike. Moramo se pobrinuti da žene mogu u cijelosti odigrati svoju ulogu na tržištu rada i da ne budu zapravo e, zarobljenice kod kuće zbog obveza, a ne zbog svog izbora. Hvala. Hvala lijepa. Ako već uspoređujete Kataloniju i Bavarsku, zamolio bih e, da e, barem slušate. E, krajnja ljevica je prije više od sto godina imala jednu inicijativu za neovisnost i to u doba kada nije postojala Njemačka. Tu postoji velika razlika u odnosu na Kataloniju i zato mislim da nema nikakvog smisla povlačiti ovakve paralele. Drugo, E, rekli, govorili ste o tome što se mora napraviti na europskoj razini. Bilo bi dobro čuti što kani učiniti vaša vlada. E, nedovoljno je samo zahtijevati e, da se odrade neke stvari, a poništavate određene mjere koje je u vašoj zemlji poduzela prethodna vlada. Želite poništiti reformu na tržištu rada, a sami ne poduzimate ništa kako biste otvorili nova radna mjesta za mlade. Temeljem onog što sam čuo nije dovoljno tražiti europsku solidarnost. Ono e, što treba su i vlastite mjere. Subsidijarnost i solidarnost su međusobno tjesno povezane. Hvala. Hvala. Govorimo o budućnosti Europe ovdje. Europski demokratski sustav ogroman je izazov. E, Europa se ne može nositi sa situacijom kada e, vlada država članice niječe demokratska prava i gradi jedan neliberalni sustav. Ja govorim o Mađarskoj i o premijeru Orbanu. Njegov najbolji prijatelj e, zapravo postao je najbogatiji čovjek u cijeloj zemlji Preobrazili su javne, pretvorili su javne e, medije, e, lažne vijesti su svuda u mađarskim medijima oporbeni zastupnici u parlamentu e, zapravo e, su fizički ugroženi, ništa se po tome ne postupa. E, šačica ljudi postala je nevjerojatno bogata, a tisuće ljudi, djeca gladuju. Predmeti korupcije se zapravo uopće ne istražuju, članovi oporbe i civilnog društva se zlostavljaju. Gospodine premijeru, vaša zemlja pretvorila se iz diktat diktature u demokratsku, vrlo poštovanu zemlju. Moje pitanje je što bismo mi trebali učiniti u EU da budemo sigurni da više nemamo novih diktatura u Europi. Hvala. Ako govorite dva puta duže, oduzimate vrijeme za e, govor svojim kolegama. Dobrodošli, gospodine Sanchez. 21. prosinca bio sam u Barceloni, tamo ste bili i vi. E, tamo e, je, su bila četiri katalonska zatvornika koje sam htio posjetiti. Počeli su štrajk glađom. E, nije na meni da prosuđujem politiku i strategiju, ali ne mogu prihvatiti da ljudi su sada već više od godinu dana u zatvoru, sjede u zatvoru, izloženi su E, e, opasnosti da, da budu zatvoreni. Mogu vam reći da nitko, nitko nije e, počinio nikakvu nasilnu pobinu. To smo vidjeli i u drugim zemljama, to nismo vidjeli i u drugim zemljama kao što je moja ili Švicarska. Politika se provodi dijalogom, a ne kroz pravosuđe. Ja mislim da gospodin Davis je zapravo nešto ovdje propustio. Da, postoji opasan nacionalizam, gospodin Weber, ali ne u Kataloniji, nego u obliku opasnog neofrankizma. Nadam se da, da vi, e, gospodine Sanchez, možete nadvladati svoj strah e, e, u odnosu na desne ekstremiste i da ćete osloboditi političke zatvorenike. Poštovani premijeru Sanchez. Terrible la Unión Europea. Godine Sanchez, e, e, bivša e, španska vlada je zapravo zatvorila mirne katalonce i ostale i e, zato što se provodila rasprava Španjolska u ovom trenutku je Turskoj nego Ujedinjenoj kraljevini e, e, koja je dopustila referendum u Škotskoj. Većina podržava taj referendum. To nije zločin prema španjolskom ustavu zbog reklame koju je progurao gospodin Sabatore. Oni koji žele govoriti katalonski u ovom domu i pitali smo možemo li govoriti ovdje katalonski i zašto to ne možemo učiniti. E, e, e, na posjetku u Kataloniji se ne radi o tome da ljudi ne mogu zajedno živjeti, nego se radi o španjolskoj decentralizaciji i vidjet ćete da smo voljni početi dijalog. Puno hvala. Gospođa Del Castillo. E, gospodine gospodin predsjedniče, hvala. Mogu li početi tako što ću reći da moramo zauzeti jedan realan stav. Govorimo retorički, u retoričkim oblicima, no problem nije u retorici nego u činjenici da vi kao premijer Španjolske zapravo ne radite ono što propovjedate jer ste e, e, zapravo došli na vlast kroz glasovanje o nepovjerenju. E, tu je izgubio gospodin Rahoj i sve od tada vi ste u rukama E, neovisnog pokreta iz Katalonije koji i u praktičnom i retoričkom smislu pokušava e, e, prekrenuti ustavni poredak, prekršiti zakon i ne poštovati zakonite institucije Španjolske. To je stvarni problem. Jako je dobro da ste došli, da ste nam se obratili, ali morate se pobrinuti da stvarnost odgovara onome što govorite. A to je sada tako e, radikalno različito pa se moramo pitati gdje leži istina. Mislim da je jasno da nam je potrebno više koherentnosti, ali to od vas još jednom smo vidjeli nismo dobili. Gospodin Klinski. Gospodine premijeru, spomenuli ste potrebu e, za novom legitimnošću demokracije u Europi i e, e, zatražili ste više europske demokracije. Ne mislite li da se ljudi osjećaju lišeni svoje suverenosti, lišeni prava da odlučuju o svojoj budućnosti? E, regije su sve više, e, e, sve više odlaze ljudi iz njih. Nema više industrije. Ljudi koji tamo rade, činim se da ne mogu ništa reći o tome kako će se razvijati njihov život. Što biste rekli o pojmu suverene demokracije koji na novi način odgovara volji ljudi da mogu nešto reći o svojoj budućnosti, da čuje njihov glas, i da se to ide zajedno sa razumijevanjem da Europa treba imati novi početak. Taj je izazov, gospodine premijeru, središnji u svakom izazovu, u onome čemu raspravimo, od Brexita do Katalonije. Gospodin salafranca predsjedniče, premijeru, Dobrodošli u Europski parlament. Rekli ste s pravom da je Europska unija unija koja se temelji na vrijednostima. Zato e, je Europski parlament čvrsto opredijeljen e, za ljudska prava. i tu se ne bi samo trebalo raditi o regijama i zemljama. Ljudska prava bi trebala biti univerzalna i zato e, se i daje Saharova nagrada za slobodu mišljenja koja simbolizira moralni integritet i miran suživot. Dakle, dodijelili smo tri nagrade Asfalt Prednje su ženama u bijelom i drugim još jednoj kubanskoj organizaciji. Što vi mislite o toj nagradi? Mislite li da su ti pojedinci časni, da su stali iza dostojanstva? Jeste li bili na Kubi? Bili ste ih voljni susresti se s njima? Kad se radi o Venecueli premijeru, Europski parlament je sa velikom većinom donio rezoluciju kojom zahtjeva da Europske unije države članice podrže E, jedan predmet pred sudom u kojem se radi o teškim povredama. Što vi mislite o tome, e, e, tome da, o tom pitanju da Njemačke kanata to podržavaju? Hvala lijepa predsjedniče, premijeru. Mislim da je Evropska unija vjerojatno očekivala da će se e, e, e, isplakati puno suza zbog toga kako, kakav bi ishod glasovanja o nepovjerenju ali zapravo mi smo ovdje svjesni granica Partide Populara, oni imaju dvostruke standarde. Patriotizam je nešto što oni definiraju na svoj način i ne bi priznali da sadašnje tumačenje zapravo uopće ne drži vodu ni na koji način. Vjetrovi nacionalizma i populizma e, sada pušu Europom. E, vjetrovi ekstremizma, reakcionarizma e, zapravo tresu sam koncept Europe, njenu snagu i integritet, a tu se radi o pravima žena. Nacionalistički, populistički pokreti reagiraju na sve te različite načine. Moramo uvidjeti da smo mi progresivni socijalisti, da se moramo držati naših ciljeva i braniti naše politike. Hvala lijepa predsjedniče. Dobrodošli u ovaj dom. E, Europska je glavna destinacija u svijetu, a Španjolska je druga nakon Francuske koja e, po broju turista i puno e, prihoda turizma. Turizam je snažan ali e, trebaju mu ne samo inovacije i održivost, nego i kvalitetne usluge, sigurnost e, i stabilnost i o tome želim govoriti. E, vi ste u vladi u kojoj postoje ljudi koji se bore protiv turizma, demoniziraju ga, E, ne koriste zdrav razum u svakodnevnom životu. Što se događa u Valenciji i Kataloniji? To podriva miran suživot premijeru. Kada ne postoji stabilnost, to podriva cijeli sektor turizma i miran suživot unutar jedne zemlje. Europa pokazuje da je snažna, da ima načela i uvjerenja, a vi svaki dan upravo radite nešto drugo vi e, njegujete e, podjelu pokazujete snošljivost prema nesnošljivima e, vi podržavate oni one koji se bore protiv europskih institucija. Najbolji način borbe protiv autoritarnih režima je poštovanje prava. Ako napravite neki pakt s njima, neka ne bude tajan, neka se temelji na izborima. Gospođa Regner. Poštovani gospodine premijeru, zahvaljujem na nadahnutom e, govoru u kojem ste se založili za Europu i za čovjeka. To je govor koji daje nadu i potiče na odvažnost. Jedno pitanje. E, mi Imamo jedno izvješće parlamenta o ravnopravnosti e, muškaraca i žena. Što e, možemo ovdje učiniti? Vi se zalažete za ravnopravnost i sada se obraćam predsjedniku Tajaniju i molim da kada dajete vrijeme za izlaganje e, da vodite računa o ženama jer apsolutno je nesrazmjeran odnos. E, jako je važno da se ovdje čuje glas žena i da one dobiju mogućnost da govore posebno kada se radi o ovakvim temama. Želim vas podsjetiti da sam potpisao prijedlog komisije da se više mjesta u e, rukovodećim e, tijelima da ženama. Evo vidite da žene mogu govoriti. Premijeru, dijelim vaše zabrinutosti e, o protueuropskom stavu ekstremne desnice i e, o potrebi da se postavi pitanje legitimnosti europskih institucija. E, mi stalno e, zapravo želimo moći odlučiti kada i gdje ćemo se sastati. Kancelarka Merkel i Sebastian Kurz prošle godine su pokazali kako je pravo vodstvo. E, i oni su za jednu lokaciju Europskog parlamenta. Vi kao proeuropljanin jeste li e, e, voljni zauzeti stav, staviti to na dnevni red vijeća, govoriti Španjolcima u kampanji i početi, e, započeti konstruktivan e, dijalog za Europu e, ili ćete to zanemariti i riskirati da taj simbol mira i pomribe u Europi koji je tako drag svima nama da postane simbol otpada, nečega što više nije vrijedno. Hvala lijepa. Dragi predsjedniče vlade, Hvala vam na govoru koji ste održali, hvala vam na tom govoru koji pruža nadu u Europsku uniju, stavljajući na prvo mjesto socijalna pitanja, ekološka pitanja, pitanja solidarnosti, vrijednosti i proračunska europska pitanja. Bili ste krajnje ambiciozni glede toga da 1% nije dovoljno, 1% BDP-a država članica ako želimo imati jake europske prijedloge. Također ste daleko otišli usuđujući se govoriti o federalnoj Europi i to je melem za naše uši. Hvala vam na tome. Želim se osvrnuti ponovno na situaciju u Andaluziji. Svi mi ovdje jako smo zabrinuti po tom pitanju i doista nam je potrebno da se prestane sa svakakvim vidom dvosmislenosti, sa svim savezima, sa ekstremno desnim, ekstremno ljevim e, strankama, znajte da možete računati uvijek na nas kako bismo inzistirali na toj dosljednosti i savezu sa progresivnim ekološkim strankama. Hvala. Zastupnik Hvala lijepa predsjedniče. Imam jedno e, poslovničko pitanje. Želim reći da ne bismo ovdje trebali imati postere pretpostavljenih e, kriminalaca u ovom domu. Mislim da to pokazuje nedostatak e, poštovanja u ovom domu protiv, u odnosu na premijera Španjolske. Gospodine Sanchez, premijeru Sanchez, vi ste ovdje i e, tražite od nas da zajedno s vama štitimo Europu protiv ekstremista koji joj prijete. E, mogu vas pitati Možete li ponovo potvrditi da ste svjesni prijetnje koju ekstremizam e, predstavlja za Europu. Možete li jasno reći da ste vi premijer Španjolske upravo zato što e, ti ekstremisti koji rade državne udare da su se svi oni zapravo okupili da potrže e, vašu vladu E, i sad su u vladi. E, Podržali su vas kad se glasalo o nepovjerenju. Dakle, to je sramotno i zaista je pogrešno vladati uz pomoć onih koji predstavljaju sve ono što Evropska unija osuđuje. Honorere Javi e, Presidente ha traído aquí Predsjedniče Sanchez, vi ste ovdje glasovnik koji vjeruje u Europu, socijalnu Europu, koja se brine za prekarnost na radu, siromaštvo djece i koji žele unaprijediti uvjete, radnik, uvjete života radnika, ekološke Europe koja će biti predvodnik u svijetu u klimatskim promjenama Europe koja o tolerantnosti e, čini razlog svog postojanja, e, poštuje međunarodna pravila i solidarnost feminističke Europe koja od jednakosti između muškaraca i žena čini pokretač svog rada. To je politika koju, za koju se zalaže španjolska vlada, to je glas koji smo dobro primili ovdje, koji nam je potreban ovdje. To je Europa koja uviđa da njena budućnost prolazi samo putem izgradnje zajedničkog državljanstva, građanstva i koja od koegzistencije i dijaloga čini razlog svog postojanja i koja donosi novu vladu i novu etapu, novi korak dijaloga u Kataloniji. To je etapa poštovanja, suživota koja traži političko rješenje. To je sve što je donijela nova vlada Španjolske i to je jedina, jedino rješenje za budućnost katalonaca. Zastupnik Mato. Hvala predsjedniče. Gospodine Sanchez, očekivao sam e, od govora koji je trajao 35 minuta da ćete posvetiti barem desetak sekundi e, najudaljenijim regijama kao što su Kanariju. Razočaran sam što govorite o budućnosti Europe na taj način, dakle, budućnost Europe tiče se i tih najudaljenijih e, specifičnih regija kojima je potrebna naša podrška. Znam da su za vas Kanari teriška destinacija gdje vjerojatno provodite, odete na kraj godine, no za Europski parlament e, najudaljenija područja nisu samo to, već primjer integracije koje e, i solidarnosti. Predsjednik Tajani je rekao više navrata da su najudaljenija ultraperferna ultraperiferna područja ultra važna i nadam se da ćete nakon vašeg dolaska u Europski parlament uvidjeti značaj tih regija. Poštujte Kanare, poštujte konvencije, dogovoren sporazum i trebate znati da odavde iz srca Europe možete uživati našu podršku glede te politike. Hvala, zastupnik Hernandez. Hvala predsjedniče. Najprije dopustite da poželim dobrodošlicu predsjedniku vlade moje zemlje i njegovom ministru vanjskih poslova, dakle gospodin Sanchez Borel. Dobrodošlicu gospodin Borel je bivši predsjednik ovog parlamenta. Želim samo naglasiti u njegovom govoru e, riječ pojam federalizam, dakle nužnost da se traži izgradnja federalne Europe. To je ideja koja koristi i izgradnji španjolske države. Treba priznati i uvidjeti potrebu za harmoničnim suživotom jednakosti. Ta harmonija potrebna je Uniji kako bismo zaštitili Europljane. Ta harmonija, taj sklad potrebni su kako bismo zaštitili i Europsku uniju kojoj je potrebno da reformira monetarnu uniju. Treba nam taj fiskalni stup kako bismo se borili protiv nezaposlenosti kao što to radi Španjolska i socijalisti su se u ovom domu borili za to. Trebamo izgraditi većinu u sljedećem sazivu sa vijećem i komisijom kako bismo imali e, mogućnost da zaštitimo naše sugrađane u slučaju ostatka bez posla. Hvala. Zadnji govornik, gospodin Milamon. Od dolaska Španjolske u Europsku uniju, pitanje odnosa s Južnom Amerikom bilo od centralnog značaja za e, španjolske čelnike. Ja bih htio shvatiti kako to da ste preskočili Venecuelu, ali i jako važne pregovore e, sa Mercosurom. Dakle, to uopće niste spomenuli u svom govoru. Ono što govorite me zabrinjava, ali me zabrinjava i ono što ne govorite. Želim naglasiti značaj Brexita, osobito kada se radi o pitanjima ribarstva. Dakle, u kontekstu pregovora o Brexitu, treba će vidjeti koji će biti ishod e, tog pitanja. Molim vas da e, pomno pazite što će biti sa Gibraltarom i dosijeom ribarstva, reciprocitetu u pristupu vodama. Mislim da je tu puno e, važnost, puno značaja za Španjolsku. Vidim da ste i zadovoljni sa računima i proračunom Unije, no ipak insistiram na tome da novi višegodišnji financijski okvir kao i zakonodavni dokumenti komisije ne daju adekvatno mjesto nekim španjolskim regijama koje bi mogle eh, pretrpjeti velike rezove, tako da vas molim da se pazi i na to. Poštovani gospodine predsjedniče, iznimno mi je drago što ste nam danas odali čast eh, time što ste ovdje. E, drago nam je što uzimate u obzir potrebe građana i želite ostvariti napredak u Španjolskoj. E, mnogi u Njemačkoj pozitivno gledaju na novu vladu u Španjolskoj. Umjesto da radite na sukobu, zalažete se za suradnju, odmjerenost e, prava žena i umjesto da radite na politici štednje, zalažete se za uravnotežen proračun i rast gospodarstva. E, bilo bi dobro da nas izvijestite o tome kako će izgledati novi zakoni o tržištu rada e, koji su, e, koji bi trebali stupiti na mjesto zakona kojima su poništena prava radnika, a koje je donijela bivša vlada. Hvala. A sada ima riječ predsjednik španske vlade gospodin kako bi odgovorio na posljednje pitanje. Najprije hvala predsjedniče, hvala svim onim e, zastupnicima koji su se očitovali. Najprije želim im zahvaliti na načinu a obraćanja. No, bilo je jako puno zastupnika koji su se očitovali što i vidimo koliko je raznolika e, politička rasprava bila. Neću moći na sva pitanja odgovoriti, ali ću napraviti sintezu i na taj način ću moći najbolje grupirati pitanja. Najprije bilo riječi o multilateralizmu. Ja bih se želio osvrnuti i na federalizam i ono što su rekli zastupnici socijalisti. Dakle, što se multilaterale tiče, to sam već rekao i ponavljam, španjolska vlada vjeruje u svoju agendu, dakle to je politička agenda transformacije nacionalne politike i smatramo da narednih deset godina Europska unija će trebati biti glasnogovornica te agende 33 na multilateralnoj razini. Ta agenda jasno se zalaže za jednakost e, spolova na svim razinama i to je sukladno sa preuzetim obvezama iz europske agende, dakle jednakost e, rodna jednakost. Ono što radimo u Španjolskoj e, upisuje se u čitav niz mjera gdje se bori protiv nasilja i ide se u smjeru nacionalnog pakta protiv nasilja i svih odredaba koje za cilj imaju da se manji razlika iz, u plaćama između muškaraca i žena. Želio bih također osvrnuti se na neke govornike koji spominjali razinu ne, neprihvatljivu razinu nezaposlenosti u Španjolskoj u usporedbi s nekim drugim zemljama Europske unije, ali i u usporedbi prema prosjeku eurozone i Europske unije. No želim također reći da smo u Španjolskoj imamo 19 milijuna ljudi koji i po prvi put 48% ljudi koji su u e, socijalnom osiguranju su e, žene. Dakle, imamo 8 milijuna žena koje su uključene u tržište rada, 8 milijuna više. Želim dodati činjenicu da španjolska vlada za 22% želi povećati minimalni prihod. To je od 77. najveći porast e, plaće, dakle najveći napredak u demokratskoj povijesti naše zemlje. Dakle, to je to, e, to će koristiti 70% žene, žene koje nažalost dan danas imaju e, inferiornu, inferiornije plaće. Dakle, jednakost, e, rodna jednakost, borba protiv nejednakosti, to je borba protiv siromaštva, to, je, to su naši glavni ciljevi. I također smo govorili na vladi o potrebama da se pojača jamstva za mlade, za djecu i imamo iste zahtjeve na španjolskoj razini. Opći proračun e, španjolske predstavljen je u ponedjeljak i inzistiramo na borbi protiv siromaštva djece. Želimo jačati sve ono što se tiče tih jamstava za mlade i za djecu kao što je to e, osmišljeno u španjolskom kontekstu. Što se tiče klimatskih promjena, neki govornici spomenuli su preuzete obveze od španjolske vlade, kao što su borba protiv klimatskih promjena. U najkraćem roku parlament će usvojiti, nadam se, zakon koji, je će vlada, to je nacionalna strategija za ekološku tranziciju. Ako mi dopustite, ja bih se osvrnuo na ključne elemente, barem za nas. E, mi insistiramo na tome da ta tranzicija bude jedna pravedna i jednaka. Govorilo se o rudarskim područjima u Španjolskoj gdje ima veliko prisustvo dakle koji isto tako trebaju imati jednake mogućnosti i treba uzeti u obzir potrebe tih regija u kontekstu tranzicije. Također je bilo riječi i o čitavom nizu prava i sloboda koje nažalost tijekom sedam godina eh, koje su proveli konzervativci na vlasti E, su uspostavljene i bilo riječi o zakonu e, šutkivanja i zakonima koji se tiču e, Nadam se da ćemo moći doći do zaključka što prije moguće već u veljači, što se pak tiče E, zakon o rada, želim reći da španjolska vlada potiče e, socijalni dijalog. U samo sedam mjeseci usvojili smo plan zapošljavanja mladih, što će nam omogućiti da u tri godine smanjimo za deset bodova nezaposlenost e, mladih i koristimo u tom smislu 2 milijarde eura. Također se borimo i protiv izrabljivanja na radu, prekarnosti na radu i stvaramo 50 tisuća radnih mjesta. Nastojimo riješiti 50 tisuća, problem 50 tisuća radnih mjesta koji nisu sukladni zakonom i gdje se radi o e, radu na neodređeno. Tu su i neovisni, nezavisni, odnosno slobodnjaci, strani radnici, 3 milijuna osoba, um, njih se tiče to. E, dogovor, sklopili smo sporazum sa sindikatom poslodavaca i radimo svim socijalnim e, jamstvima koje se tiču E, zaštite na radu i tako dalje i tako dalje. Sve to napravljeno naravno zahvaljujući socijalnom dijalogu i tim pregovorima sa e, poslodavcima. Dakle, multilateralizam e, je jako važan za špansku vladu i na nacionalnom, regionalnom, ali međunarodnom, međunarodnoj razini. Još dvije stvari koje su mi pao na pamet. Dakle, što se tiče vanjske politike i onoga što je rečeno o Venecueli. Španjolska vlada Uostalom, kada sam bio šef oporbe, prije što sam e, postao šef, e, odnosno predsjednik vlade, e, treba znati da ne priznajemo legitimitet izbora u Venezueli. Nismo također ni priznali vladu Maduro. Uostalom, dovoljno vidjeti da smo bili odsutni u trenutku njegovog stupanja na vlast. E, u više navrata pozvali smo e, Madurov režim da oslobodi političke zatvornike. Da, tamo ih ima političkih zatvornika. I zahvaljujući pozitivnom djelovanju ministra vanjskih e, i ministarstva vanjskih poslova uspjeli smo zamčiti i omogućiti oslobađanje nekih političkih zatvornika, među kojima od kojih sam jednog i susreo i mogu vam reći da je politika španjolske vlade glede ovog venecuelanskog dosija takva da želi da uspostavljamo skupinu za olakšavanje dijaloga e, sa i u među europskim državama i e, skupini iz Lime. Želim reći da Francuska nije sudjelovala u odlukama donesenim od skupine iz Lime i moram, mogu vam zajamčiti da vlada Španjolske ne ide u tom smislu. Mi nastojimo uspostaviti jednu skupinu koja će olakšati e, evoluciju i situaciju kako bismo omogućili dijalog i rješavanje tih E, te krize. Dosta sam iznenađen da ne govorite o toj migracijskoj krizi koja se tiče i Venezuele, jer to je nešto što se tiče i nas u Španjolskoj. Brojni venecuelanci e, traže azil u našoj zemlji. Dakle, ta migracijska kriza tiče se cjelokupnog kontinenta Južne Amerike, Kolumbiju, Peru, Brazil, Čile. Dakle, čitav niz zemalja s kojima sam e, stupio u dijalog tijekom zadnjih sedam mjeseci. Moram reći da na sastanku vijeća vanjskih poslova, e, ministar vanjskih poslova i vlada Španjolske tražili da se oslobode nova proračunska sredstva kako bismo omogućili tim zemljama da na razuman način upravljaju tim migratskim tokovima koji ih se danas e, tiču i ovdje konkretno mislim na Kolumbiju koja uživa našu punu podršku. Što se tiče Kanara, mogu vam reći da je španjolska vlada, naša vlada u nekoliko mjeseci iznijela na stol obnavljanje statusa Kanara i sve konvencije koje su bile obustavljene sada su na stolu i potpisuju se. Nama je jako stalo do perifernih regija, e, znamo koji su potencijali Kanara i potpisali smo jednu konvenciju koja se tiče infrastruktura vrijednosti od otprilike 2 milijarde, a kojom treba upravljati vlada Kanara. Zaključno želio bih iznijeti jedan globalni zaključak kako bih odgovorio na ono što su rekli predstavnici Partido Popular o Kataluniji. Ovdje se obraćam e, kolegama iz redova Europske pučke stranke, španjolcima, napose ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, rad desnice uvjetuje ekstremna desnica, osobito kada je na vlasti. Dakle, tu je teritorijalni aspekt, koegzistencija, teritorijalna kohezija, koji su eh, argumenti za eh, oporbeno djelovanje prema španjolskoj vladi. Europska socijalistička stranka uvijek će poštovati e, ustav, bili mi na vlasti ili u oporbi. I htio bih da e, Partido Popular, e, dakle španjolska puška stranka, usvoji isti modus operandi kada su u oporbi. Zatim od mene se traži da vidim koje su mogućnosti za jamčanje stabilnosti, pa mogu vam reći da je primjer Švedske primjer koji treba pratiti, a ne ono što smo vidjeli sada na snazi u Andaluziji. Muchas gracias, hvala predsjedniče vlade Španjolske. Hvala vam što ste odgovorili na pitanja zastupnika. Vjerujem da je ova rasprava bila jako zanimljiva puno je bilo riječi o Španjolskoj, ali bilo je puno riječi o Europi i o venecuelanskoj politici. Za nas je to jako važna tema. Mi se zalažemo za prava e, građana Venecuele. Ne može se dopustiti da se umire od gladi u toj zemlji gdje nema ni demokracije niti slobode. Najljepša hvala svima.